think that we should start. Evo, mislim da bismo sada mogli e, početi sa sastankom. Dobrodošli dobrodošli na sastanak našeg odbora i predlažem ovdje da spojimo točke dnevnog reda broj 11 i broj 12. To je saslušanje o ulozi zajedničke poljoprivredne politike u otvaranju radnih mjesta u ruralnim područjima. Tu će studiju e, predstaviti gospodin Bernard Bernachois iz E, francuskog instituta za posebno planiranje, kao i gospodin Planning, sa e, e, sveučilišta u Gosler. A nakon tog izlaganja o otvaranju radnih mjesta u ruralnim područjima ćemo zatražiti gospodina Agnjua da nam predstavi nacrt izvješća. Nakon toga ćemo održati zajedničku raspravu jer radi se o dvije teme koje su zaista vrlo slične jedna drugoj. Zapravo se radi o jednoj te istoj stvari, a samo sagledanoj s dva različita stanovišta jedan od članova naših odbora, e, dakle članovi odbora koji su političari, e, bave se i s jednim gledištem na to pitanje, a s druge strane na to gledaju stručnjaci. Sve dokumente dobili ste e-mailom, a e, kasnije ćete ih dobiti i na papiru. predat ću odmah riječ našim stručnjacima. i e, podijelite s nama dakle, vaše analize i e, mišljenja i svakome dajem e, po 10 minuta. Možda to nije dovoljno, žao mi je, ali takva je politika na našem odboru da svatko ima po 10 minuta. Hvala lijepa. Zaista e, vam se zahvaljujemo što ste nas ljubazno pozvali na vaš sastanak kako bismo s vama podijelili ono do čega smo došli u e, radu. Ja sam e, Bernd Schuer iz Austrijskog instituta za prostorno planiranje zajedno s kolegicom ćemo predstaviti našu studiju. Najprije ćemo vam reći koji smo zadatak dobili, to ćemo opisati, a nakon toga ćemo vam ukratko predstaviti do kojih smo podataka došli, te isto tako ćemo preći na zaključke kako bismo završili sve u 20 minuta. Zadatak nam je bio da analiziramo u kojoj mjeri e, zajednička poljoprivredna politika Europske unije pridonijela otvaranju radnih mjesta u ruralnim područjima u Europi. I e, to je podrška izvješću na vlastitu inicijativu o kojoj ćemo kasnije više čuti. Mi se bavimo potencijalima ZPP-a prilikom otvaranja radnih mjesta. Želimo pokazati s jedne strane koji podaci stoje na raspolaganju, pokazat ćemo vam koju smo stručnu literaturu našli, a nakon toga smo htjeli pokazati u kojim je državama i regijama Europske unije ZPP bio učinkovitiji pri e, stvaranju radnih mjesta a onda se moramo također pozabaviti i činjenicom e, koji dijelovi koja od dva stupa ZPP-a više tome pridonosi. Imamo relativno, imali smo relativno kratkog vremena i počeli smo raditi tako da smo izradili koncept našeg istraživanja, kao što je to uobičajeno, a onda smo sagledali sve iz tri ugla. Prvo je, bavili smo se e, literaturom, drugo je bila statistička analiza, Analizirali smo dakle podatke koje postoje na tu temu i to smo pokušali kombinirati bez ikakvog modeliranja. A nakon toga treći cilj da se izradi čitav niz studija slučajeva prema dakle državama, a nakon toga i po regijama kako bismo nijansirali različite učinke. Evo predajem sada kolegi Mauru riječ. Kao što je rekao kolega Bernd, e, mi smo dobili prilično velik broj literature i pokušali smo je pregledati na znanstvenim pristupom. E, pročitali smo dakle e, situacije za svih 28 država članica i to od 1992. godine na ovamo. Rezultati su jako heterogeni utjecaj ZPP-a u smislu otvaranja radnog mjesta smatra se pozitivnim ili negativnim, ovisno o nekolicini e, čimbenika. E, prve strane, e, heterogenost poljoprivrednih gospodarstava u državama članicama, zatim koji su aspekti politike korišteni i treće, različitim metodama na koje se dobivaju te procjene. Iako je tendencija da se ima jedinstvena poruka iz e, stručne literature, velik broj autora se slaže da je učinak ZPP-a bio više da održi postojeća radna mjesta nego li da, ih, da otvori nove. Znači da je ZPP zapravo smanjio ritam kojem poljoprivrednici odlaze iz tog sektora. Održivost e, tih radnih mjesta dovodi se u pitanje jer mnogi od tih radnih mjesta nestaju nakon što istekne e, period financiranja. Isto tako gledamo i na obveze da se u budućnosti procjeni kako će se ZPP razvijati u vrijeme procesa liberalizacije, jer se očekuje da će na kraju doći do smanjenja kako članova obitelji koji rade u poljoprivredi, tako i vanjske radne snage. Učinci mogu biti izravni i neizravni a kanali kojima ZPP djeluje su e, prihod, kapital i ulaganja. Sva tri na različiti način djeluju ovisno o vrsti poljoprivrednog gospodarstva. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva e, tu je najvažniji prihod imali obitelj stalan izvor prihoda, manje je vjerojatno da će izaći iz tog sektora. S druge strane, velika poljoprivredna gospodarstva povećaju e, intenzifikaciju, više kupuju mehanizaciju primjerice i to ima pozitivan utjecaj na produktivnost radne snage. Međutim, to može istovremeno značiti da je potrebno manje radne snage. Što se tiče ruralnog razvoja, stručna literatura kaže da programi ruralnog razvoja koji su najučinkovitiji, da su to oni koji su vezani za specifične ciljeve, naročito kada se radi o broju otvorenih radnih mjesta. Ali moramo uzeti u obzir činjenicu da su programi ruralnog razvoja e, sačinjeni kako bi se u ruralnim poljoprivrednim sredinama otvorila nova radna mjesta E, kako bi poljoprivrednici mogli ući u drugi sektor isto tako, a kao što su turizam ili ugostiteljstvo, bilo na puno ili djelomično radno vrijeme. Gledali smo također i na velik broj reforma ZPP-a. Ona koja je najviše proučavana jeste reforma ZPP p-a iz 2003. godine. Jedan od glavnih aspekata tog, e, te, i, e, te reforme e, bilo je razdvajanje. A velik broj autora smatrao je tu reformu negativnim. Zašto? Zato što kada poljoprivrednici dobivaju potporu, bez obzira na to kolika im je proizvodnja, imaju manje posjecaja da više rade u polju jer to dodatno vrijeme koje imaju na raspolaganju ponekad se koristi da pokušaju naći prihode izvan samog poljoprivrednog sektora. Predajem riječ kolegi. Krećemo sada na statističke analize. Pokušali smo učiniti što smo više mogli da e, bi se, pa se bavili ZPP-om i otvaranjem radnih mjesta. Analiziramo s jedne strane podatke koje su i sve što je pristiglo, e, to je nešto što je vama svima dobro poznato, a to je od 2000. do 2014. godine da se, e, su se izdvajanja povećala i stagnirala u zadnje tri ili četiri godine. A, a e, vidite ovdje svjetlo-zelenom bojom ta izdvajanja koje se uspoređuju s izravnom pomoći. To je naravno bila prva analiza koja se činila vrlo očitom ali također pokušali smo analizirati i to kako se odnosi input i output u poljoprivredi, dakle primljena sredstva prema proizvodnji. Primljena sredstva prema e, veličini poljoprivrednog zemljišta prikazana su zelenom bojom. Vidimo da je klasičnim e, zemljama gdje je poljoprivreda raširena, Italiji, Francuskoj ili Njemačkoj, da su, kao i Grčkoj, e, oni su i dalje na vodećem mjestu, dok nove države članice e, ih sustižu. sustižu. Ova slika zapravo predstavlja akumulirane izdvajanja po hektaru i e, znamo prema ovoj tabeli da ona nije toliko e, prikladna zato što sve države nisu bile uključene u cijelo to razdoblje. Međutim, ono što je zanimljivo je vidjeti faktore onoga što su primili u odnosu na e, samu proizvodnju. Dakle, od 2007. do 13. godine interesantno je pogledati e, radne jedinice gdje vidimo da je smanjen broj radnih jedinica po hektaru u postocima, u zelenim e, se rade u povećanju, što znači da u cijeloj Europi da je količina rada u poljoprivredi se smanjila više manje u cijeloj Europi, naročito u Italiji i zemljama istočne Europe. A povećala se samo u malim dijelovima Europe, primjerice u Mađarskoj, u Hrvatskoj, u nekim dijelovima Škotske, Irske i Portugala. Vidimo ovdje povećanje učinkovitosti u poljoprivredi, ali to istovremeno podrazumijeva i smanjenje radne snage u poljoprivredi, jer to je druga strana iste medalje. S druge strane, ako gledamo samo zaposlenje, zapošljavanje, ista slika zapravo pokazuje da se zaposlenost u poljoprivredi smanjila praktički u svim europskim državama od 2008. do 2014. godine s jedinim izuzećima koje su Portugal, Slovenija, Hrvatska, Grčka i Rumunjska. A Rumunjska je specifična zato što se zaposlenost povećala u poljoprivredi za 20%. Sljedeća slika pokazuje odnos između e, primljenih plaćanja i rezultata. E, gore lijevo crveno vidite akumulirana prihodi, e, odnosno izdvajanje iz zajedničke poljoprivredne politike. Tamno crveno su izravna plaćanja, svijetlije crvenom bojom su pokazana plaćanja kroz ruralni razvoj. I vidimo da su najviše primali Njemačka, Francuska, Španjolska i Grčka, kao i Ujedinjena kraljevina. A u posljednjih godina Poljska ih je sustizala. Radi se ovdje o kumulirano količini što zapravo E, nije empirijski dokaz jer se radi o najvećim i u poljoprivredi najjačim zemljama u Europi. S druge strane pak vidite rezultate s druge strane. E, stupac u naranđostoj boji vam daje statističke proizvodnju e, u poljoprivredi. Ona se povećala svugdje u Europi, bez obzira jesu li tamo primali više ili manje financiranja a zeleni stupac pokazuje e, rezultate ovisno o korištenom poljoprivrednom zemljištu, broju poljoprivrednih gospodarstava i o tome koliko je bilo zaposlenih u poljoprivredi. Vidi se da svi ti, e, sve te brojke padaju, što znači da se smanjuje broj poljoprivrednih gospodarstava, povećanje stoga prosječne veličine gospodarstava i e, u konačnici smanjenje broja radnih mjesta u poljoprivredi. E, to su jednostavno sada bili e, neki podaci u statistici. Nakon toga kompilirali smo podatke prema državama članicama. Neću sada ulaziti u detalje, međutim ono što je važno i ono što je Mauro rekao o stručnoj literaturi. To smo potvrdili u studiji slučaja. U prvom stupu sve države članice su e, bile tamo da podrže zaposlenost, a ne da otvaraju radna mjesta. U nekim slučajevima to se vidjelo čak i kao negativan faktor zato što se smatra da je prvi stup negativno utjecao na mm, na e, zaposlenje i isto tako zbog e, razdvajanja e, potpora i zbog veće učinkovitosti u poljoprivredi te istovremenom smanjenju broja radnih mjesta. S druge pak strane potvrdili smo ono što smo našli u stručnoj literaturi. Programi ruralnog razvoja su stvarno se smatra da imaju politike otvaranja radnog mjesta, ne toliko u samoj poljoprivredi, već u drugim sektorima, naročito u lancima dodane vrijednosti u državama članicama. U svim studijama slučajeva vidjeli smo da postoji jaka tendencija u državama članicama da tamo gdje postoji jako ekonomski bazirana produktivnost, a to je recimo u hortikulturi u Španjolskoj ili u e, uzgoju povrća u Španjolskoj ili pak u Irskoj u sektoru mlijeka tu se vidjelo odnosno smatralo da ZPP neka vrsta prepreke jer se spriječavaju da tržište e, u potpunosti funkcionira. A e, e, voće, povrće i mliječni proizvodi koji su jako konkurentne proizvod, poljoprivredna proizvodnja E, u e, nekim e, državama članicama, odnosno regijama država članica, postoji tendencija da se od, prestane proizvoditi voće ili povrće ako uvjeti nisu idealni. Sada nešto o zaključcima. U osnovi pitali smo se kakav je sveobuhvatni neto učinak ZPP-a u otvaranju radnih mjesta. Prije svega reforma ZPP-a radi razdvajanja plaćanja imale negativni utjecaj na zaposlenje, dok se drugi stup može smatrati uspješnim primjerom u otvaranju novih radnih mjesta. E, međutim, ne nužno u samoj poljoprivredi, već u srodnim sektorima kao što su turizam, e, E, prerada hrane i tako dalje. A zatim kada gledamo koliko je ZPP utjecao na smanjenje e, zaposlenja izvan e, poljoprivrede, tu se prvi stup smatra onim koji održava radna mjesta, a u većoj mjeri nego što li ih otvara, a to zapravo u sebi sadrži i određeni čimbenik e, kojim e, se sprečava odljev odlaska iz poljoprivrednog sektora. To međutim ne sprečava da dođe do strukturnih promjena kao što su povećanje prosječne veličine e, poljoprivrednog gospodarstva ili smanjenje broja zaposlenih po hektaru. Ovdje pak možemo vidjeti i tendencije ka diversifikaciji u poljoprivredi. I na posljedku e, zaključi do kojih smo došli kada se radi o e, geografskoj distribuciji i kada smo gledali koje su države ili regije bile učinkovitije u otvaranju radnih mjesta, zahvaljujući ZPP-u tu nemamo konkretan odgovor. Naime, relativno je teško dobiti sasvim precizne podatke. Što god smo e, saznali iz literature i iz stručnih studija je samo fragmentarno i ne postoji analiza na razini cijele Europske unije o tome koliko je prvi stup omogućio otvaranje radnih mjesta. Jasno je dakle da s jedne strane postoji nedostatak dokaza za prvi stup, a za drugi pak stup, budući da je drugi stup tražio da se utjecaj na tržište eh, moraju proučavati, tu odjedanput se pojavljuje E, pojavljuje ta analiza odjedanput jer je to traženo za studij. I e, na kraju e, posljednja točka. Kakva su predviđanja za otvaranje radnih mjesta? Mislim da će sasvim sigurno se smanjiti broj radnih mjesta u poljoprivredi zbog liberalizacije i zbog strukturnih promjena, a prebacivanje sredstava iz e, prvog stupa u drugi će možda djelomično nadoknaditi ovaj gubitak radnih mjesta i možda će više raditi na ruralnom razvoju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada je vrijeme da riječ izvjestitelju. Imate riječ, izvolite. Hvala, hvala predsjedniče. Hvala i vama, gospoda stručnjaci, na će vašeg izvješća. Vidimo koliko je to teško, jer povijest zajedničke poljoprivredne politike biti ovdje po prvi put obrađujemo temu po državama odnosa između reform ZPP-a i zapošljavanja. Imali smo iste poteškoće, tim prije što se radila studija istovremeno kad je izvješće, tako da smo i mi i vi, u biti mi smo otkrili ovo izvješće sad uživo. No to me samo ohrabruje da nastavimo s radom e, na ovom izvješću o kojem će se glasati u srpnju. E, glede zapošljavanja, to nije nikad e, bio ključni cilj ZPP-a. Od samog početka to nije bio prvi cilj. No danas, kada se govori o e, sigurnost, prehrambenoj sigurnosti i odnosno sigurn... ne možemo ne postaviti si pitanje o boljoj uporabi ovih 38% proračuna koji posvećuje Europska unija, 38% e, svog proračuna posvećuje zpp tim prije što je i među deset prioriteta komisije figurira poljoprivreda. Izvješće koje vam dakle predstavljam polazi od te premise i jasno stoji da ako trebamo e, analizirati ZPP imajući na umu zapošljavanje, onda bismo je morali potnosti ref E, reformulirati. I ovdje treba napraviti određene odluke o izborima ciljeva ZPP-a, jer imamo dominantni model produktivističke intenzivne poljoprivrede koja pretpostavlja kapital e, važnim od rada, a odluka koja je izabrana 80. godina, to jest da se približi poljoprivreda tržištu, ima za posljedice da se e, stavi naglasak na nestabilnosti cijena, vidimo koliko je teško zadovoljiti to sve, i stvoriti sve veću nestabilnost, ne samo prihoda, već i ulaganja i zapošljavanja. I u tom kontekstu koji ste naveli, vam je predloženo da izradite to izvješće. Dakle, nakon prve razmjene gledišta na sastanku ovog odbora, koji se bavi trenutnim ZPP-om i njegovim okvirom, e, instrumentima koji su nam na raspolaganju, dakle, time se bavi u prvom dijelu, a u drugom dijelu izvješća se predstavljaju neki mogućnosti za pak nakon, odnosno ZPP nakon 2020. Ovaj tekst nije smio biti duži od 7000 znakova, što me navelo naravno da sažben sadržaj izvješća, no bez ikakve sumnje imat ćemo vremena i prostora, računam s vama, e, dakle posredstvom amandmana da potkrijepimo taj sadržaj. Što se tiče ovog prvog dijela izvješća koji se tiče trenutnog ZPP-a, postoje određene određeni savjeti, dakle oni koji se tiču jačanja podrške, uspostavi obnavljanju naraštaja, e, koristeći se potporom za mlade poljoprivrednike što je uvedeno sad po prvi put. No, također, kao što vi kažete, želim insistirati na tome da se inzistira sve države članice da se prijavljuju za pomoć za mlade poljoprivrednike koji stoje u drugom stupu. Jer konstatirali smo da se države članice ne koriste tu mogućnost e, kako bi obnovili mlade naraštaje poljoprivrednika. Također se predlaže državama članicama da se sve više koriste mogućnosti za redistribuciju, zatim gornji pragovi, o tome govorim u svom izvješću, te da se bavi temom kombiniranja i na taj način se suzbija problem e, dezertifikacije u određenim izoliranim planinskim krajevima. Dakle, ja predlažem da se više radi na e, ozeljenjevanju i da budu manja administrativna opterećenja kako bi se privilegirale bolje poljoprivredne prakse koje su često nadahnute E, od prakse samih poljoprivrednika. Moramo moći koristiti e, bolje postojeće instrumente. O tome se i jučer raspravljalo. Organizacije sektorske moraju biti iskorištene, jer kao što vidimo ništa nije moguće zajamčiti 100%. I u ovom izvješću tražim da se više poljoprivreda usmjeri ka poljoprivredi kvalitete. to se pristupa teritorijalno naravno po regijama i isto tako o sklapanju ugovora sa proizvođačima te da se radi sve više na dodanoj vrijednosti prikladnoj teritoriju na kojem se određeni proizvod proizvodi. No to se tiče također i dobara i usluga u oblastima kao što je turizam, zelna kemija ili obnovljivi razvoj. Mislim da je nužno sve više koristiti operativne programe ruralnog razvoja, to je u drugom stupu, na način da se to koristi ciljajući razvoj radnih mjesta. Jer ponekad vidimo tamo da tamo gdje je cilj zapošljavanja, da se zapošljava. I konačno treba valorizirati, vjednovati sve više vezu između poljoprivrede i drugih dionika tržišta kako bi se razvijalo integrirane projekte i vidimo da inicijativa Lider je od ključnog značaja u pristupu od na, nagore da se stvara razvoj i zapošljavanje. I tu vidimo kako višestruki pristupi daju na raspolaganje veliku velik manevarski prostor, dakle način na koji su osmišljeni projekti i e, mogućnosti financiranja tih projekata. U drugom dijelu, ubrzat ću sada ovaj dio koji se tiče nakon razdoblja 2020. treba i da je podržavati ZPP Znamo, svjesni smo da će se time u narednim tjednima baviti rasprave oko proračuna, no po mom mišljenju nužno je zadržati podršku poljoprivredi i ruralnim teritorijima, no mislim da bilo nužno opravdati uporabu tog istog u europskoj poljoprivredi i politici. To je od ključnog značaja za legitimitet i izbijanje novog e, ugovora između poljoprivrede i europskog društva. Ja mislim da ćemo na taj način stvoriti dodatna radna mjesta. Mislim da ako bi regionalno zapošljavanje bilo ključ, na taj način bismo mogli ponovno osmisliti svoj poljoprivredni razvoj. To se tiče i struktura, ali i načina proizvodnje. Sutra ćemo, kao što se često kažete, trebati proizvoditi više, ali i bolje. A to podrazumijeva promjenu u modelima proizvodnje i promjenu paradigmi. Ta održivost podrazumijeva naravno novi način razvoja gdje će se kombinirati i gospodarska i ekološka i socijalna e, nova sredstva, odnosno E, novi načini rada. Morat ćemo isto tako zadovoljiti kriterij konkurentnosti, ali moramo naći zajedničku definiciju te konkurentnosti, jer vjerovatno postoje različite varijante. Isto tako moramo zadovoljiti potrebe socijalnog ugovora, ali ugovora o očuvanju okolišta i o pitanju, pitanjima koje stiču zdravlja ljudi. Dakle, predlažem da se usredotočimo na malim i srednjim poduzećima koja često stvaraju više dodane vrijednosti i i održivije su. Trebamo osmisliti sustave proizvodnje kakvoće dobara i usluga koji će, ovisi, koji će biti raditi svaki na svojoj regiji. I konačno moramo imati sredstva za upravljanje tržištem koje će biti integrirano i moramo raditi na prevenciji kriza, imati sredstva koja će, kojima ćemo se boriti protiv eh, nestalnosti, nestabilnosti cijena. tako ćemo možda uspjeti mimo ovog eh, kombiniranja uspostaviti i kontraciklični eh, sustav ili neki drugi. A što se pak tiče ruralnog pristupa, mislim da projekti LIDER i CLD su pokazali svoju e, kakvoću i treba ih i dodatno pojačati i provesti u svim državama člancama ovim višestrukim pristupom. Naravno, trebamo moći sugerirati da se privilegira ulaganje koje će poticati zapošljavanje. Treba očuvati javne službe u ruralnim sredinama to je od ključnog značaja za održavanje radnih mjesta. I zaključno, za razdoblje nakon 2020. moramo izbjegavati dogmatski pristup i ne trebamo okljevati ponovno osmišljavati samu strukturu oko ova dva stupa. Ja sam od onih koji misle da nam je stvarno potrebna zajednička poljoprivredna politika. A uz to prava javna politika ruralnog razvoja. Toliko od mene.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 sad predložio da svaki govornik dobije dvije minute. E, možda ćemo morati još iskratiti vrijeme za izlaganje ako bude potrebno. Najprije riječ ima e, u sjeni e, europskih pučana gospodin Kalinovski. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Imam nekoliko općih napomena u vezi sa ovim nacrtom izvješća i nekoliko konkretnih. Kao prvo, mislim da ZPP uključujući i njegov drugi stup neće biti u stanju riješiti probleme e, nezaposlenosti u ruralnim područjima jer e, poljoprivreda je tu dio, samo dio ukupne situacije dopustite da nastavim na Poljskom. U Poljskoj 50% stanovništva živi u ruralnim područjima, ali ne više od 20% stanovništva je aktivno u, u sektoru poljoprivrede. Kao drugo, e, mi smo proveli reviziju učinaka ZPP-a E, što se tiče aspekata klime i okoliša koji postaju sve važniji i važiji, a socijalni e, učinci se zanemaruju. To se mora promijeniti. U nacrtu dokumenta problem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 Mogu li početi? Ne, jo, ne još. Da li da ponovim ovo što sam već rekao? Ne. U redu, možemo opet početi. U redu, dakle nastavit ću. Treća stvar o kojoj sam htio govoriti, dakle u ovom nacrtu dokumenta trebali bismo E, govoriti o teškoj situaciji na tržištu poljoprivrednim proizvodima kao i o izazovima pred kojima je poljoprivredni sektor. E, pritom mislim na pregovore sa Mercosurom kao i sa SAD-om u vezi sa TTIP-om kao i o pregovorima sa e, Ukrajinom i Australijom. Mislim da što se tiče smanjivanja emisija amonija kada su naše ambicije previše E, pretjerane. Dakle, e, sve to ima svoje posljedice i na zapošljavanje u ruralnim područjima. Također valja naglasiti da postoje neke stvari u vezi sa e, lancom, proizvodnim lancom u području prehrane i u vezi sa ulogom poljoprivrednih proizvođača u tom lancu. E, pri čemu je e, osobito e, su osobito važni socijalni uvjeti onih koji su zaposleni koji rade u poljoprivredi. Mislim da moramo odbiti tendencije da se i nastojanje da se renacionalizira ZPP. E, s jedne strane imamo europski model poljoprivrede ojačen, ojačan e, jamstvima e, pristojnih prihoda za poljoprivrednike u našem u, u Lisabonskom ugovoru. S druge pak strane sve više se otvaramo uvozu poljoprivrednih proizvoda iz cijelog svijeta. Te dvije stvari je vrlo teško pomiriti. Ili ćemo imati europski model ili deregulaciju tržišta. Ne može se imati jedno i drugo i to valja jasno reći. Hvala lijepa. Sljedeći, sljedeća govornica e, gospođa Melana, dvije minute. Hvala lijepa. Želim e, gospođa Miller, e, želim zahvaliti i stručnjacima koji su prezentirali studiju i izvjestitelju. Naravno mi imamo mnogo pitanja. E, nismo imali pregled situacije u svih 28 e, zemalja članica, a to bi za mene barem bilo najvažnije i bilo bi mi važno da imam te podatke i informacije kako bih mogla nastaviti razmišljati i raditi na ovoj temi. E, naravno da je zapošljavanje neophodno i da nam je potrebno, ali ja u ovom izvješću ne vidim mnogo e, sadržaja koji se bavi upravo time i e, ne vidim odgovore na pitanje kako stvoriti radna mjesta u ruralnim područjima. Dakle, tu nešto nedostaje imamo model sa dva stupa iz zajedničke poljoprivredne politike. Studija potvrđuje da e, je 30% radnih mjesta ovisno o prvom stupu, da drugi stup ima nešto malo potencijala, ali to nije dovoljno reći. E, nije dovoljno govoriti o tome da i e, područje ekološke poljoprivrede ima nešto potencijala za stvaranje radnih mjesta. Mislim da trebamo e, detaljnije ući u e, tu temu. Rasprava o ZPP-u općenito se ne odvija dobro. Općenito nam je potreban jedan novi ekonomski model Mislim da brzopleto donosimo zaključke, naravno potrebno nam je poboljšavanje drugog stupa i e, moramo iskoristiti sve mogućnosti za ta poboljšanja, ali moramo jasno reći da zajednička poljoprivredna politika jest učinila mnogo za e, e, nerazvijene i manje razvijene regije kao što je i razdvajanje e, odigralo značajnu ulogu. Mislim da to moramo reći. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Makati Hvala lijepa. E, prethodni govornici su već rekli neke stvari koje sam ja htio spomenuti. Želim zahvaliti našim e, stručnjacima i izvjestitelju. Dok e, sama poljoprivreda možda i nije najveći poslodavac u bilo kojoj regiji, svakako je pokretačka snaga za lokalno gospodarstvo. Bez poljoprivrede gubite značajan dio e, gospodarstva, osobito u nekim regijama koje ovise o poljoprivredi. E, to je važno reći i zbog toga je važno zaštititi e, proračun za, dio proračuna za ZPP i poljoprivrednike moramo zaštititi. Ono što o čemu što moramo razmotriti je raspodjela plaćanja jer meni se čini da što se tiče koristi za gospodarstvo e, na perifernim područjima zapošljavanje ovisi o e, sektoru poljoprivrede, ali u mnogom u mnogim slučajevima poljoprivrednici u tim e, područjima primaju najniža plaćanja. Dakle, ja sam za zaštitu e, proračunskih linija za ZPP, ali moramo biti svjesni da mora doći do sustavne redistribucije e, plaćanja, odnosno do preraspodjele i kad je riječ o tome koji e, poljoprivrednici koliko dobivaju i kada je riječ o tome koja regija koliko dobiva što se tiče trgovinskih sporazuma o trgovinskoj e, slobodnoj trgovini e, jasno je da bi oni mogli imati doista katastrofalne posljedice za naš sektor poljoprivrede i da bi, mog, da bi te posljedice mogle e, poništiti sve rezultate koje smo postigli u proteklim desetljećima. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Rope. Hvala gospodine predsjedniče. Doista moramo naći odgovore na vrlo važna pitanja. Kako će Europa izgledati sutra? E, I dok o tome razmišljamo, moramo razmišljati o zapošljavanju, novim radnim mjestima i o zadržavanju e, radnih mjesta koja već imamo, jer ako e, to zaboravimo, ako zaboravimo koliko su ta radna mjesta E, održiva danas, nećemo moći postići dobar rezultat. ZPP bi u prvom redu trebao osiguravati dovoljne prihode onima koji žive od poljoprivrede i zato mislim da bismo trebali ponovo razmisliti o potporama koje primaju poljoprivredni proizvođači moramo poduprijeti one ljude koji žive u ruralnim područjima i rade u ruralnim područjima, a ne samo velike posjednike. Također želim reći nekoliko riječi o sustavu plaćanja. Znamo da postoje značajne razlike među zemljama članicama e, što se tiče potpore koju poljoprivrednici dobivaju. Mislim da bismo trebali pokušati e, izjednačiti ta plaćanja jer mladi poljoprivrednici napuštaju ruralna područja zato što vide da neće imati dovoljne prihode ako ostanu u e, poljoprivrede. Dakle, socijalni problemi su e, važni i trebamo ih e, zajedničkim snagama riješiti. Postoji još jedan važan komentar koji želim iznijeti. Mislim da bi regionalna i lokalna tijela vlasti trebala dobiti značajniju e, ulogu e, i veću važnost što se tiče e, upravljanja drugim stupom jer potrebna nam je veća fleksibilnost. Hvala predsjedniče. Mislim da nas vas trebamo posjetiti, nas treba posjetiti na pakt o poljoprivredi i danas sam skandaliziran i zgrožen i, muka mi je od ovoga što je, što je rekao jedan od stručnjaka, e, rekao je da zahvaljujući ZPP-u se osigurava najveći, e, maksimalan broj radnih mjesta u poljoprivredi. Mislim da je to gospodin Vigani. Vi ste lažao gospodine idite recite to franskim poljoprivrednicima da se očuvao broj radnih mjesta. Sjećam se da je bilo 10, 50 godina prošlog stoljeća, dakle 31% e, aktivnog stanovništva u Francuskoj je bilo 50 godina, a danas e, ih je neizmjerno Danas ih je samo 4%, dakle Svaka vam čast, gospodine stručnjak, gospodine stručnjak, odite, recite to u Francuskoj, pa ćete vjerovatno dobiti ne znam koliko rajčica u glavu. Poslijem vas da ogroman broj e, e, poljoprivrednih gazdinstava od manje 20 hektara je nestao u Francuskoj, 70-ih, 80-ih e, i ukrupnjavanje ogromno i to je sve imalo veliki utjecaj, dakle dezertifikacija, i tako dalje. Dakle, mislim da je jedini način da se očuva poljoprivreda kod nas, da se izađe iz ovog ZPP-a. Moram razmišljati o sljedećim stvarima. Suverenost država, podrška malim i srednjim eksploatacijama, e, rad na regionalnoj difuziji proizvoda, transformacija ruralnih zona i naravno podrška biološkoj proizvodnji. Mislim naime da e, supermarketi e, bioloških proizvoda bi bili, bila zanimljiva ideja. Isto tako treba razmisliti o rezultatima alternativnih e, proizvoda i ulaznih proizvoda pitanje koje se postavlja sljedeće, jeste li spremni ići do o, napraviti ovo sve ili ćete se zadovoljiti dodatnom raspravom bez ikakvih e, obvezujućih e, elemenata? Hvala. Gospodine Lazo. A što bi bilo što bi bilo sa, s našim ruralnim područjima da ne je bilo ZPP-a? Dakle, možda ne bismo trebali pretjerivati i optuživati naše stručnjake za ovo sve, jer to su naše odluke, a ne njihove. A sada, gospodine Egmi, imate riječ na minutu. Hvala lijepa e, cijeloga svoga života ja sam svjedok e, E, opadanja potrebe za radnom snagom u poljoprivredi zbog mehanizacije novih e, metoda proizvodnje e, dakle nova mehanizacija herbicidi i tako dalje sve je to smanjilo potrebe za radnom snagom u mojoj zemlji, a možda i u drugim zemljama, e, nema mnogo manefarskog prostora u tom pogledu i broj radnih mjesta će dalje padati. Dakle, e, uz neke iznimke jedno je e, ekološka poljoprivreda gdje je potrebno više rada, a isto se tiče i onoga o čemu smo govorili juče sektor mljekarstva. Međutim, E, neke male mogućnosti postoje za otvaranje radnih mjesta kao što su prerada poljoprivrednih proizvoda, e, turizam i sektor šumarstva. E, ja bih predložio da se novac ulože u usklađenost sa standardima što se tiče zaštite zdravlja i sigurnosti. E, kako bismo zadržali populaciju u ruralnim područjima i e, radna mjesta bez da, na umjetan, da nešto pokušavamo na umjetan način postići. Hvala lijepa. Hvala, naravno, ako oni odluče raditi na taj način. Sada dajem riječ gospodinu Nikolsonu. Hvala lijepa, predsjedavajući. Ja govorim u ime Julie Gerling, Istejice u Sjeni, e, kluba ECR koja je sada na sastanku odbora za okoliš. E, zahvaljujem se e, na izlaganjima danas poslije podne, a prema Junkerovom planu to i treba i općenito u poljoprivredi treba se otvarati radna mjesta u poljoprivredi i drugdje i to treba, moramo otvarati održiva radna mjesta. Dakle, moramo paziti da se otvaraju nova radna mjesta ne samo u poljoprivredi ili u poljoprivrednoj prehrambenoj proizvodnji. To se nedovoljno naglašava u prvom stupnju. Moramo također pokrivati i ruralni razvoj. E, postoje vrlo različita vrsta e, raznovrsne ekonomije u e, ruralnim područjima koja može biti održiva i koja ima veliki potencijal za rast i razvoj. Zahvaljujem se odjelu koji je izradio studiju, a znam da zaključci koji su vezani za drugi stup se mm, vide kao pozitivne za otvaranje radnih mjesta. Mislim da ovo izvješće daje mogućnost da se mi pozabavimo e, određenim pitanjima vezanim za drugi stup i pokrivanjem troškova za e, vođenje određene poslovne aktivnosti iz ruralnog područja. Moramo vidjeti kako se to uklapa u višegodišnji financijski okvir. Moramo raditi na tome da se u ruralnim područjima e, ima koherentna, perspektiva e, za zapošljavanje. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Dorfmanu. Hvala lijepa. Želim imam jedno pitanje za naše eksperte. Ako se radna mjesta E, gube, to može imati dvije, dva uzroka. S jedne strane e, racionalizaciju, modernizaciju proizvodnje, što nije samo po sebi loše. E, vi ste rekli da da zemljoposjednici koriste premije iz prvog stupa ali svoje radno vrijeme koriste e, za rad e, ne u poljoprivredi nego negdje drugdje. Možete li to malo detaljnije e, detaljnije objasniti dakle u kojoj mjeri je gubitak radnih mjesta posljedica modernizacije proizvodnje, a u kojoj mjeri ove druge pojave da e, vlasnici zemlje zapravo rade e, negdje drugdje, a ne u poljoprivredi. E, može se također pogledati i situacija po regijama i da li u regijama gdje su plaćanja iz prvog stupa veća, da li je tamo e, gubitak radnih mjesta, radnih mjesta veći ili manji, dakle mogu li se takve usporedne analize e, napraviti, odnosno da li imate e, neke odgovore na ta pitanja? Hvala. thank Hvala lijepa. Ono što bih e, ja zaključio iz ove rasprave jest da moramo odlučiti što je važnije, jesu li to radna mjesta u poljoprivredi ili radna mjesta u ruralnim područjima. E, mislim da je to ključna odluka, a mislim da bi i jako e, bilo važno da se opredijelimo na poslove u ruralnim područjima. E, jer ako se to bude razvijelo moćemo podnijeti smanjenje broja radnih mjesta u poljoprivredi, a moramo također paziti i na šumarstvo i pratiti da tamo otvoremo e, nova radna mjesta. Ali e, sada od moramo znati da političari nemaju manju, imaju sada manju ulogu nego prije. Moraju tu sada su glavni igrači e, poljoprivrednici i drugi. Jer ja mislim da se više ne smijemo vraćati e, subvencijama, podršci cijena, e, intervenciji na tržištu i kombiniranim područjama. To potrošači više neće htjeti. Moramo sada nešto napraviti kako bi potrošači koji su istovremeno i birači, da oni više sudjeluju u tom procesu. Što oni žele od gospodarstava, što žele od ruralnih područja i kakvu hranu žele jesti. Hvala. Gospodin De Castro ima riječ. Hvala lijepa. Prije svega i ja se želim zahvaliti stručnjacima na izlaganju. Zahvaljujem se i Riku Andrijevu na e, onom e, što je on napravio. Jasno je da e, poljoprivreda, što je poznato i što ne otkrivamo danas, jest jednostavno sektor gdje ima sve manje zaposlenih, tako je to u cijeloj Europi, jer ima više E, tehnologije i mehanizacije sada i poljoprivredna proizvodnja e, raste, ali broj zaposlenih pada. U ovome što kaže Erik Andrije, važno je da razmislimo kako ZPP može pomoći u novom globalnom svijetu gdje ima mnogo teških problema. Govorili smo o volatilnosti cijena, krizi u prehrambenom sektoru jučer. I kako ZPP može riješiti nove probleme poljoprivrednika tako što bi bolje upravljala rizicima, bolje upravljala tržištem. Mislim da je to ogromna tema. Znamo koliko se američka politika u tom smislu promijenila. Moram reći vrlo hrabro. I oni su iz sustava izravnih potpora krenuli na razne vrste osiguranja i na taj način upravljaju rizicima. Možda bismo sada mogli govoriti o reviziji na pola puta. To bi bilo dobro i e, ja ću uložiti amandmane u tom smislu. E, gospodin Des ima riječ. Hvala lijepa. E, mnogi kolege usprkos važnosti ove teme nisu danas na sastanku. Želim zahvaliti e, članovima mog kluba zastupnika koji su gotovo svi nazočni. E, radna mjesta u ruralnim prostorima, tu želim reći vrlo jasno sljedeće. To je u prvom redu nacionalna i regionalna stvar. Ja dolazim iz e, regionalne politike i dolazim iz Bavarske koja je e, svojedobno bila među najsiromašnijim područjima e, cijele Njemačke. Imali smo nezaposlenost oko 40% u zato što smo bili tako siromašni e, u vrijeme e, drugog svjetskog rata kod nas su e, se zemlja koristila kao za, za vježbanje vojske i što smo učinili e, kod posljednje statistike o nezaposlenosti e, mi smo imali e, naj sa 1,9% smo drugi po redu što se tiče najmanje stope nezaposlenosti u cijeloj Njemačkoj. Pozivam vas da dođete u u Bavarsku i da vidite što smo uspjeli i postigli u Bavarskoj što se tiče poljoprivredne politike. Hvala lijepa. Sljedeći je govor gospodin Jar. Hvala lijepa, imam jednu molupu. E, mislim da ne bismo trebali previše tražiti i zahtijevati od ovog izvješća e, kao što je kolega Miller rekao, ne možemo sve strpati u jedno izvješće. A kao druga stvar, Imao bih jedno pitanje na naše stručnjake kad je riječ o stvaranju radnih mjesta. Radi se o najmanje dvije stvari. Kao prvo da ta radna mjesta budu sigurna, dakle da imaju i dovoljne prihode, a drugo, e, tu se, dakle, kad se već stvore radna mjesta, trebaju proizvoditi proizvodi koji su i potrebni, e, jer e, mi smo u DDR-u imali situaciju gdje su postala radna mjesta, ali ono što se tu proizvodilo nikome nije trebalo. Dakle, kad govorimo o E, ZPP-u ne bili smo mogli razmisliti o mogućnosti da e, prvih nekoliko hektara e, ne dobivaju financijsku potporu nego tek nakon toga. Hvala lijepa. Što se tiče ostvarivanja novih radnih mjesta ili pak održavanja radnih mjesta u poljoprivredi, moramo gledati na pitanja sigurnosti hrane to e, možemo postići samo ako znatno padne broj radnih mjesta u poljoprivredi. Evo nešto o stabilnosti radnih mjesta u poljoprivredi. Prije svega mehanizam potpore e, mora se spojiti sa proizvodnjom po hektaru. U nekim državama članicama, ovdje prvenstveno mislim na Rumunjsku, u nekim područjima određeni ulagači su samo vlasnici zemljišta. Njih ne zanima, ne zanima proizvodnja, zanima ih isključivo e, potpore i to je sve. E, gospodin Häusling. Sad je Albert otišao, ja se nadam da će se jedno čuti e, ovo što ću ja sada reći lijepo je čuti dobre vijesti iz Bavarske, ali ne može se uspoređivati situaciju u Bavarskoj sa e, situacijom u nekim drugim područjima e, i zato bismo trebali e, analizirati da li je naš novac doista dobro potrošen. Mislim da smo dužni te odgovore poreznim obveznicima jer njihov novac se troši za ZPP ja mogu dati jedan primjer iz istočne Njemačke kad se e, usporedi velika gospodarstva e, koja imaju velike površine, oni su oko 70% ovisni o direktnim plaćanjima, dok e, manja gospodarstva na zapadu E, su manje ovaj, ovisna o direktnim plaćanjima, a stvaraju veću vrijednost e, vlastitom proizvodnjom. Dakle, e, tu bi bilo moguće provesti vrlo zanimljive analize i pokazuje se da je ekološka proizvodnja na primjer mogućnost da se stvaraju puno veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji. Gospodin Des je spomenuo što se događalo prije 50 godina u Bavarskoj. Sada dajem riječ gospodinu Flaneganu. Zajednička poljoprivredna politika, što se mene tiče, ima potencijala za otvaranje radnih mjesta. Jedan od načina na koji se mogu otvarati radna mjesta u poljoprivredi jest taj da E, poljoprivrednici eure ne ostave u vlastitim džepovima, već ih ulože u lokalnu sredinu. A kad imamo maksimalna plaćanja od 150 tisuća eura, tih 150 tisuća eura neće se sve potrošiti lokalno. To e, će se napraviti baš kao što je stodlo u e, Irskoj. Kupovali su recimo stanove u, odnosno apartmane u Hrvatskoj i drugdje po Europi, a nisu e, ulagali u svoju lokalnu sredinu. Kada bi im se davalo puno manje novca od 150 tisuća eura, onda bi oni više trošili u lokalnoj sredini. Da se tako radilo e, u e, kraju blizu mene, dobili bili sveukupno više svakome E, po e, po, za manja poljoprivredna gospodarstva. Onda bi se ne bi to davalo e, ljudima kao što je Larry Goodman koji kupuje avione, a ne lokalno, ne ulaže u lokalnu sredinu. Gospođa Sender. Hvala lijepo. Govorit ću vrlo kratko. Čini mi se da ako govorimo o radnim mjestima u ruralnim područjima moramo govoriti o izravnim i neizravnim radnim mjestima. Sadašnji ZPP uništava izravna radna mjesta. Već više mjeseci govorimo o različitim krizama koje se dotiču poljoprivrednog sektora u Europi. Mi se pitamo na koji način e, i e, kako to da se toliko E, tvrtki zatvara i će se uskoro zatvoriti, a radnih mjesta ima malo. E, kažemo da ZPP otvara nova radna mjesta ne u poljoprivredi već u ruralnim sredinama. Međutim, to nije dovoljno jer e, temelj svega jest da se otvaraju izravna radna mjesta. To je stvarno za koju znamo već dugo. U protivnom može se uložiti koliko god se novaca hoće, ne, to svejedno neće uroditi plodom. U Galiciji gdje ja dolazim postoje probleme, ljudi jednostavno zatvaraju prirodna, poljoprivredna gospodarstva jer ona jednostavno s ekonomskog stanovišta nisu više rentabilna, nećemo sa drugim stupom e, ponovno otvoriti radna mjesta. Gospođo Sred, Hvala lijepa. Slušajući sve ovo, e, danas smo cijeli dan govorili o krizi. I moramo jako dobro razmisliti kada se kaže da zajednička poljoprivredna politika se može prilično smanjiti. Mm, velik broj poljoprivrednika zadovoljan je ZPP-om. Međutim, moramo vidjeti kakva je e, situacija u poljoprivredi, u zaštiti okoliša, direktivi o dobrobiti životinja, o vodama i tako dalje. E, moramo održati obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili pak želimo sve prepustiti multinacionalama. Jer moramo paziti da je biološka raznolikost nešto izuzetno važno, a Natura 2000 bi se morala također revidirati u okviru tog programa. Ne mislite li da bi bilo dobro da E, nagrađujemo poljoprivrednike koji štite biološku raznolikost. A ne znam što se drugih stvari tiče, kakva je situacija u pojedinim državama članicama, kako bismo mogli to sve usporediti. Hvala, sada dajem riječ predstavniku Europske komisije. Hvala lijepa. Način na koji se PP može poboljšati otvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima je vrlo važno i jedno od prioriteta Junkerove komisije. Zaista mi je drago što danas mogu sudjelovati u ovoj diskusiji. Izvješće gospodina Andrijeja ispravno ukazuje na činjenicu da ZPP jest glavni alat Europske unije po pitanju radnih mjesta u ruralnim područjima. E, ruralni sektor daje 22 milijuna radnih mjesta. E, to je vrlo važno, a kombinirano sa preradom poljoprivrednih proizvoda i drugih srodnih radnih mjesta u poljoprivredi ima gotovo 44 milijuna radnih mjesta u Europi. Sa zanimanje sam slušao vašu prezentaciju. Vaša studija kaže da ZPP ima negativni utjecaj na zaposlenost u poljoprivredi nakon reformi. Prvi stup, iako nije imao za cilj da bude tu da otvara radna mjesta, imao je značajan utjecaj na zaposlenost, kako u poljoprivrednom sektoru, tako i u srodnim sektorima. U poljoprivredi izravna plaćanja omogućili su da prihodi budu stabilniji za poljoprivrednike u kontekstu niskih cijena. Zajedno s instrumentima na tržištu koje postoje u vremenu krize, Izravna plaćanja sprečavaju gubitak radnih mjesta u prosjeku. Izravna plaćanja predstavljale su 46% prihoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva od 2005. do 2014. godine. I ne smijemo zanemariti pozitivan utjecaj koji CPP ima na radna mjesta. Kao što sam rekao, velik broj ljudi radi u polju a ima ih jako puno koji rade u srodnim sektorima, e, proizvodnji mehanizacije i slično u ruralnom sektoru kao što je turizam koji je zaista jako puno e, dobio kroz e, svoj aspekt turizma na poljoprivrednim gospodarstvima. Treba dakle stvarati različite vrste aktivnosti, a u plaćanja iz prvog stupa mogu stvoriti temelje na kojima se može graditi u okviru drugog stupa. Što se tiče premija i diversifikacije poslova na farmi kao i inovacije, to je e, ključno e, i to promiče e, politika ruralnog razvoja pružanjem mnogih usluga u ruralnim područjima. to politike ruralnog razvoja stimuliraju poljoprivredni sektor, ali izravno pomažu i tvrtkama koje nisu izravno vezane za poljoprivredu i omogućuju kontekst u kojem čitav niz različitih djelatnosti može cvasti drugi stup ZPP-a je pomogao da se otvore radna mjesta kada države članice upotrebe pravi pristup sa strateškim programima i ciljanim programima koji su ključni da se dobiju rezultati. 160 milijardi je izvojeno ukupne i javne potrošnje, a ne računamo ovdje što se primilo iz drugih izvora. Naravno, postoje proračunska ograničenja i sada ulažemo napore kako bismo promicali financijske interese, a zajedno s ulaganjima prema EFSI-u i u koordinaciji s drugim europskim fondovima. Studija ukazuje na to da e, može doći do negativnog efekta koji se treba ispjeći. Zato je važno da i države u to budu jako uključene i e, kaže se da je ključno e, da se dobro djeluje na lokalnoj razini trebaju se izabrati dobri ciljevi za ostvarivanje prioriteta o kojima se zajednički dogovorilo i koje se temelje na analizi potreba i e, e, uz sudjelovanje dionika. Takvih programa ranije nismo imali i bit ćemo u mogućnosti pokazati rezultate naših politika. Europski proračun koji se orijentirao prema ciljevima jasno će pokazati gdje se troši europski proračun i isto tako da su ciljevi ostvareni. Moći će se kvantificirati ciljevi i raz, program ruralnog razvoja pokazuje kako pokrivaju potrebe onog područja na koje se odnose. Specifično za poljoprivredni sektor i za ruralna područja oni ulaze u cirkularno gospodarstvo. E, to su prilike koje treba iskoristiti jer one se upisuju u program rasta i razvoja radnih mjesta kao i programe održivosti. Puno hvala. Hvala lijepa e, što ste se držali vremena. Sada ću ponovno predati riječ stručnjacima na po pet minuta. Eh, to explain the, the main message that I would like to uh, that from the literature I, we gather. Dobro, prvo želim prenijeti da osnovne poruke do koji smo došli na temelju stručne literature nije da se stvara da se stvaraju dodatna radna mjesta. Ja sam kritiziran zbog toga, ali ne, u biti stvari su suprotne i želim da naša poruka bude jasna i želimo da budem, da se zna da diljem Europe, ne samo u Francuskoj, postoji progresivan proces koncentracije. To je činjenično stanje. Stvar je u tome da je ZPP pomogla da se ovo uspori i da se umanji negativni utjecaj ovog postupka. Druga stvar koju želim komentirati tiče se gospodina Pavla de Castra. Ja se potpunosti slažem da je imajući na umu upravljanje rizikom na razini donošenja političkih e, inicijativa i odluka. Kako za sad stvari stoje u postupku upravljanja rizicima u okviru stupa drugog, e, ne poseže se dovoljno za tim. Za sad je samo devet država članica pokrenulo inicijativu i aktiviralo mjeru 17. I samo 1,4% ukupnog ukupnih sredstava su upotrebljeni. Dakle, jako malo. I zadnja stvar koju želim reći tiče se ovoga što je rekao gospodin Flanagan. Ovo je jako važno pitanje, dakle, kako poljoprivrednici troše financijska sredstva. U biti ono što je jako važno jeste da se smatra neizravni učinak tih sredstava. I tu postoje studije koje pokazuju da gdje poljoprivrednici troše svoje ekstra prihode. Oni to često troše na obrazovanje svoje djece. I to će omogućiti sljedećim naraštajima da traže bolje, bolja radna mjesta izvan sektora poljoprivrede, što znači da ukoliko ne nađu dobra zaposlenja na razini obrazovanja do kojeg su došli u poljoprivrednoj sredini, onda postoji potencijalno negativni mogući utjecaj izlaska iz poljoprivrede. Hvala. Hvala, ja bih samo dodao par stvari. Želim naglasiti ovo što je rekao Mauro. Dakle, ako je netko stekao dojam ovdje da mi ovo analiziramo na sljedeći način kao da se radi o održavanju posla, ne. Moji zaključci su i dalje tu i ja slažem s velikim brojem komentara ovdje, a to je da se smanjuje broj radnih mjesta u poljoprivredi. To nitko ne dovodi u pitanje. Ono što smo nastojali napraviti u našoj analizi je sljedeće, a to se tiče i prvog pitanja koje je ovdje postavljeno. Dakle, ovo je samo Ovdje se radi prvenstveno o povećavanju učinkovitosti u poljoprivredi. Ja sam pokazao da prema mojim statističkim analizama, da, možda postoji jasan dokaz da je učinkovitost porasla. No želim odgovoriti na pitanje da li ta povećana učinkovitost e, povećava i prihode zemljoposjednika, a ne nužno poljoprivrednika. Naime, pitanje gdje idu ti novci ili da li to izaziva odlazak poljoprivrednika, na to pitanje ne mogu odgovoriti na temelju nalaza koje su bile na raspolaganju. I problem je sljedeći, i to se nadovezuje na drugo pitanje. Dakle, kad na regionalnoj razini postoji, da kažemo, više uspjeha ili korelacije između financiranja i pozitivnih e, učinaka na tržište rada, to je u biti samo e, dovedeno pitanje zašto ne raspolažemo podacima za razinu za stup prvi ZPP-a. Ja razumijem argumentaciju komisije zašto nisu objavili podatke o stupu prvom zbog sigurnost podataka, ali glede analize istraživačkog rada, to je ogroman problem, jer u biti ne možemo naći, odnosno doći do zaključaka na temelju analiza, usporedbi i drugih metoda, kako, ne možemo uvidjeti kako to utječe na regionalni na regionalnoj razini. I dakle tu imamo određena ograničenja. Tako da ne možemo potpuno odgovoriti na pitanje. Potpuno slažem s nekim komentarima koje su rekli da bi bilo dobro imati puni raspon podataka na raspolaganju između nekolicine zemalja i napraviti tu pravu analizu. Nažalost, to nije bilo predviđeno niti moguće, no u svakom slučaju možda bi se trebalo e, o tome razgovarati sa e, komisijom i naručiti takvu studiju. Također su potpuno služim, slažem sa popratnim e, odnosno nuspojavama ZPP-a i sekundarnim učincima na zapošljavanje, i bilo se radi o zaštiti okoliša ili posljedicama u opiru Nature 2000 i tako dalje. Mi to sve nismo dubinski analizirali, naravno učinili smo sve što je bilo u našoj dosegu i mogućnostima da vidimo koji su to pozitivni učinci na zapošljavanje to ono što je sigurno, dakle da su određene mogućnosti zapošljavanja stvorene i to se ne može dovoditi u pitanje. I za kraj želim reći da je jasno i ono što trebamo naglasiti i što je izvjestitelj sam rekao, e, sad je adekvatan trenutak da se razmisli o tome da li poljoprivreda po našem mišljenju jest odnosno sama poljoprivreda, da li je dovoljno ažurirana kao takva ili je treba kombinirati sa stvarima kao što su bilo zašta okoliša, bilo razvodno, da bilo neke druge stvari. Zastupniče Andriju, evo, do pet minuta, izvolite. hvala predsjedniče, bit ću ja i kraći. Želim još jednom se zahvaliti stručnjacima na njihovom, njihovim odgovorima i svima vama zahvaliti na kvaliteti ove rasprave. Ovdje je pitanje postavljeno da se vidi da li treba zapošljavanje uključiti u razmišljanje o ZPP-u. Mislim da smo danas imali na temelju vaših, e, vašeg cjelokupnog doprinosa zanimljive, zanimljive odgovore i da, možemo reći da da, da je zapošljavanje jedan od e, prioritetnih ciljeva e, prije je to, to bila neka šala, ali jer izvorno to nije bio cilj zajedničke poljoprivredne politike, ali sada ako to pretvorimo u jedan od prioritetnih ciljeva, onda dobivamo analize koje su drugačije od dosadašnjih. Što znači da ovo izvješće dobiva temeljan značaj i kolektivno vas pozivam da ulažemo amandmane na ovaj prvi tekst kako bismo zašli u pojedinost, u potankoće, kako bismo komisiji pružili na raspolaganje dubinsku analizu ne samo trenutnog ZPP-a, nego i budućeg ZPP-a. Jer ako e, u trenutnoj reformi, u budućoj reformi stavimo zahtjev zapošljavanja, onda to može u potpunosti e, drugačije utjecati na e, ZPP. U svakom slučaju, još jednom vam hvala na kakvoći naših, naše razmjene mišljenja. Zahvaljujem i ekipama koje su mi pomogle, bilo da se radi o tajništvu i drugom osoblju. Dakle, najljepša hvala. Ovaj dokument naravno prvenstveno treba sada biti obogaćen u narednim tjednima. Hvala. Dame i gospodo, amandmane možete uložiti do 17.5. u 8 sati poslije podne. Ukoliko mi dopustite, evo ja osobno imam nekolicinu komentara. Dakle, nismo puno govorili o utjecaju kohezijske politike na ruralni razvoj i zapošljavanje u ruralnom ruralnim područjima. Teritorijalna kohezija također uključuje ruralna područja i ne bismo trebali podrazumijevati i zamišljati da je samo drugi stup odgovoran za zapošljavanje u ruralnim područjima. Bilo bi doista zanimljivo sagledati što bi se dogodilo kada bismo drugi stup e, stavili u regionalnu politiku. Druga stvar, mi ovdje primjećujemo jedan e, proces kojim se smanjuje broj radnih mjesta u ruralnim područjima. To se dešava i to će dešavati i u buduće. To je problem i usluga koje se pružaju u poljoprivrednom sektoru, a s druge strane tu imamo i problem usluga koje se pružaju u stanovništvu ruralnih eh, područja, jer imamo sve porast stanovništva u ruralnim područjima, ali tamo imamo isto tako jeftiniju zemlju i jeftinije vlasništvo, što znači da poduzetništvo bilježi rast u ruralnom području. Još jedno pitanje je šestruka funkcionalnost eh, ruralnih područja. Molim vas da imate na umu da postoje ogromne razlike između naših država članica i ne možemo imati iste mjere koje ćemo primjenjivati u svim državama članicama. Zaključno želim reći, dobro, možda ne bi trebao iznositi ovu informaciju jer nije provjerena, ovo je rekla kazala, no čuo sam vijesti da e, pitanja ruralnog razvoja će preći o, iz Digi Agrija u e, glavnu upravu koja je zadužena za e, razvojnu politiku. Dakle, sve ovo što se tiče ZPP-a preći će u područje regionalne i kohezijske politike. O tome je govorio jedan od naših govornika, dakle, te promjene, prenamjene, novi pristupi, promjena nadležnosti unutar komisije. A to znači da mi trebamo postavljati određena pitanja povjerenicima, jer ukoliko povr toga svega se ispostavi da će se i vanjska trgovina prebaciti iz glavne uprave, uprave e, za poljoprivredu u glavnu upravu za trgovinu, to znači da ono što će nam ostati u DG Agri će biti jako mal opsik nadležnosti. Ako je to ono zašto će biti zadužena nova ZPP, onda je to jako ozbiljna stvar. No, kao što sam rekao, to su samo glasine za sad, no, čim dobijemo službene informacije, tad će već biti kasno djelovati. Tako da mislim da moramo postavljati određena pitanja s ovim u vezi. Ispričavam se što sam sad i ovdje pokrenuo ovu temu, no ipak mislim da sam to bio dužan proslijediti kao informaciju. Sada zaključujemo ovu točku. Zahvaljujem stručnjacima. Raspravila iznimno zanimljiva. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. govorio se o nekim jako važnim stvarima. U to vrijeme sala bila jako tiha, mirna. No dobro, sada prelazimo na razmjenu gledišta. S predsjednikom radne skupine za tržišta poljoprivrednih proizvoda. A ta radna skupina formirana strane našeg povjerenika i tiče se situacije na poljoprivrednom tržištu, tiče se sve većeg utjecaja utjecaja vanjskih faktora, ovdje govorimo o sporazumima koji će se potpisivati, o kojima razgovaramo. Tako da, dakle, ova radna skupina za poljoprivredu će razgovarati o transparentnosti, sve većoj volatilnosti cijena. Dakle, to je iznimno važna radna skupina, 12 člana, i sada molim za predstavnike te radne skupine da mi se pridruže za predsjednički stol. Nice Pan komisarz Hogan tak często się powoła... Dame i gospodo. gospodo, povjerenik Hogan je govorio o radnoj skupini pod vodstvom gospodina Vermana i toliko često nam je govorio o tome da e, on vjerojatno očekuje da ćete nas svi spasiti. Vaši prijedlozi, vaše sugestije, on od njih očekuje da će nas izvući iz krize. Ja predlažem da uzmete riječ na 10 minuta, da nam date uvodno izlaganje, a potom ćemo čuti koordinatore i druge članove odbora. A potom će i druge kolege dobiti riječ. Izvolite, imate riječ. Gospodin Verman ima riječ, dakle. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Jako mi je drago što sam ovdje imam priliku objasniti što naša radna skupina radi i e, što s vama mogu podijeliti naša stajališta i ono što smo e, ustanovili u prvoj polovici ove godine. Dakle, radi se o tome kako pojačati poziciju poljoprivrednika u e, prehrambenom lancu, što je naravno e, od bitne važnosti u vremenu sve veće globalizacije. E, dakle, naša namjera nije, odnosno naša zadaća nije dati potpunu reviziju ZPP-a, to bi bilo previše tražiti to od naše radne skupine, nego smo se koncentrirali na poboljšavanje pozicije poljoprivrednika. Kako se to može učiniti, kojim sredstvima i koji elementi e, tu postoje e, koje se može upotrijebiti. Naša radna skupina sastavljena od stručnjaka iz zemalja članica, oni su izabrani na temelju poziva za prijave i e, potom je učinjen odabir e, na temelju e, stručnosti tih kandidata predloženo je odnosno planirano je sedam sastanaka radne skupine mi smo u E, planirano je da se naš rad završi do e, kraja jeseni ove godine, dakle e, negdje do listopada studenog ove godine. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da dakle završimo sa radom do kraja jeseni 2016. Do sada smo imali nekoliko sastanaka, razgovarali smo o mnogim temama i sada ću vam ih e, sada ću vam reći nešto više o tome, ali najprije vam želim navesti imena stručnjaka koji su članovi radne skupine i zemalja odakle su. Najprije e, profesor Babukovski iz Poljske koji je stručnjak za hranu i proizvodnju hrane, potom gospodin Kazulari iz Italije, stručnjak za zadruge, gospodin Dobrin iz Ujedinjene kraljevine, stručnjak za e, sektor mljekarstva, gospođa Luisa Fresko iz Nizozemske, ona je e, sa e, dobro poznata znanstvenica i radi na sveučilištu. Gospodin Gisen iz Njemačke je bivši ravnatelj firme Vesleš i moj kolega gospodin Iverson iz Švedske on je e, ekspert, stručnjak za e, e, vrijednostne papire, takozvane futures. I još imamo člana iz Mađarske, gospođa Bumije iz Francuske je zadužena za proizvodnju žitarica u Francuskoj E, nadalje imamo gospodina Bvija koji je direktor e, Carrefoura u Francuskoj, potom imamo gospodina Cabrera koji je e, član vlade u Španjolskoj i gospodina Samjeja iz Slovačke koji je u Briselu dobro poznat jer je bio jedan od onih koji su bili koji je bio vrlo aktivan u periodu pristupanja e, Slovačke Europskoj uniji on se za to zalagao. Dakle, vrlo nam je drago što imamo e, stručnjake iz različitih zemalja koji su stručnjaci za različite, različite teme, za različita područja. Mi smo se pozabavili e, različitim e, temama i pozvali smo i druge stručnjake da nam se pridruže koji su članovi, koji su stručnjaci za druge e, druga područja, na primjer e, za e, transparentnost tržišta i za podatke o tržištima. Dakle, kako možemo povećati transparentnost što se tiče tržišta i kako možemo postići da farmerima budu pristupni, e, dostupni podaci o, e, situaciji na tržištima kako bi oni e, mogli biti konkurentni sa svojim proizvodima na tržištu. Dakle, transparentnost tržišta vrlo je važna i saslušali smo dva stručnjaka, jednog iz SAD-a i dva iz naših zemalja članica koji su nam govorili o tome i koji se time svakodnevno bave. Oni su e, dali veliki doprinos kako bismo predložili e, scheme i procedure e, koje će doprinijeti transparentnosti e, tržišta, na primjer dati odgovor na pitanja koliko tržišta plaćaju za konkretne proizvode, odnosno Eh, za koje proizvode vlada nestašica ili prevelika ponuda. Sljedeća tema kojom smo se pozabavili su vrijednostni papiri, dakle eh, futures, eh, dakle pitanje da li bi bilo da li bi se pomoću e, tih vrijednosnih e, vrijednosnica moglo umanjiti e, posljedice fluktuacije cijena na globaliziranom tržištu gdje se sve više otvaraju granice i gdje se sve više sklapaju sporazumi o slobodnoj trgovini što za posljedice ima E, nestabilnost cijena što ima veliki utjecaj na e, poljoprivrednike. E, dakle, to su komplicirane teme, iako nam je drago što je gospodin Iverson koji je stručnjak za to područje e, u našoj radnoj skupini. Kao treća tema, treća tema e, kojom smo se pozabavili su bili ugovori, kako dakle ugovori mogu pridonijeti sigurnim prihodima i e, nošenju sa nestabilnim tržištima i nestabilnim cijenama. Naravno to je vrlo dobro poznato da e, su ugovori, ugovori vrlo važni i da se mora postići njihova stabilnost i transparentnost. I e, na kraju razgovarali smo o ulozi različitih fondova, na primjer e, i Junkerovog fonda za strateška ulaganja kako bi se financirale E, inovacije u ruralnom sektoru i e, ruralni razvoj kako bi se za kako bi e, naši poljoprivrednici mogli imati budućnost mi kao radna skupina jako cijenimo mogućnost da saslušamo vaše komentare, ideje i prijedloge. Imamo internet stranicu na kojoj E, pozdravljamo sve e, prijedloge, ideje, e, pozivamo sve vas da nam ih saopćavate, mi ćemo vas uvijek pažljivo saslušati, možete biti sigurni da će vaši doprinosi, vaši prijedlozi biti pažljivo razmotreni i analizirani u, na našoj radnoj skupini. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Koliko sam ja shvatio, sada će nam drugi članovi radne skupine e, pokušati možda odgovoriti na pitanja naših članova. Je li to točno? Da, to je točno, gospodine predsjedniče i također e, očekujemo i pozdravljamo eventualne komentare članova odbora. Mi smo ovdje da bismo vas e, slušali, e, vaša mišljenja, vaše ideje o ovim e, temama. Dakle, jačanje pozicije poljoprivrednika u prehrambenom lancu, to je ono što nas zanima i vaše ideje i vaši prijedlozi bit će pomno razmotreni. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Onda ću sada riječ dati gospođi Aguilera. Na dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, želim e, pozdraviti članove radne skupine. E, mislim da bi bilo zanimljivo analizirati situaciju uh, u uvjetima trajne krize zapravo mi upravo uh, vidimo koju ulogu igra poljoprivrednik u cijelom opskrbnom lancu čini se da je on da je njegova policija vrlo slaba i uh, tu se moramo zapitati e, koji su uzroci te slabosti i kako to možemo promijeniti, kako možemo ojačati njegovu poziciju. E, reforma ZPP-a nam nije baš omogućila e, veliki manevarski prostor u kojem bismo onda mogli poboljšati situaciju. Ja vjerujem dakle Dakle, ja ne vjerujem da možemo pomoću nov, sredstava iz prvog stupa e, promijeniti tu situaciju. E, to je stvar političke volje. Moramo vidjeti što je zapravo smisao ove postojeće reforme i kako je možemo poboljšati kako bi ona doista e, koristila poljoprivrednicima. E sad, ono što ste već spomenuli su ugovori. Ja sam iz Španjolske u mojoj zemlji. Dakle, postoje ti ugovori, na primjer u proizvodnji mlijeka, ali tu postoje poteškoće i zato je jako zanimljivo vidjeti koji oblik e, ugovora, koju formu možemo izabrati kako bi se poljoprivrednom proizvođaču dala e, bolja jamstva. Naravno, situacija na e, tržištu je vrlo važna i bilo bi vrlo važno e, raspolagati informacijama i podacima kako bi se moglo procijeniti kretanje situacije. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Nikolson. Hvala lijepa želim e, pozdraviti e, naše goste. Ja se svakako veselim e, ovoj razmjeni mišljenja, odnosno sa zanimanjem slušam sve što nam, što ćete nam reći. Živimo vjerojatno u osobito teškim vremenima i osobito je opasna ova situacija za poljoprivrednike u Europi jer vidjeli smo E, posljedice ruskog e, embarga, potom smo e, svjedoci pada cijena, svi nam, nam je poznata ta situacija koja je u pozadini, dakle sektor poljoprivrede je izložen ogromnim problemima i ja vama i vašim kolegama doista želim sreću u vašem svaku sreću u vašem daljnjem radu i u sastavljanju izvješća. Ja se nadam da e, to izvješće kad bude završeno neće samo skupljati prašinu nego da će i doista e, biti e, vaše ideje i biti prihvaćeni i realizirani ali što dakle kad je riječ o na primjer e, vrijednosnicama e, kao što su futures ročnice kako kako ih prodajemo mislim da mogu reći da postoji ogromno nepovjerenje između proizvođača i prerađivača što možemo učiniti po tom pitanju spomenuli ste ugovore možda je to e, točka gdje možemo e, djelovati ali kad govorimo o rošnicama, to je još e, škakljivija tema dakle kako to prodati ljudima, e, u koliku dubinu ste vi išli u svojim analizama. Dakle, kako, kako tu možemo napred? Mi u ovom trenutku imamo situaciju gdje da ovo što sada imamo ne funkcionira. Ja vjerujem da mi u Europi ne smijemo sjediti i čekati e, na SAD ili Novi Zeland da nam oni odrede e, standarde, odnosno cijene recimo e, mliječnih proizvoda. E, mi očekujemo od vas ideje i prijedloge koje ćemo, ako ih vi iznesete, podržati. E, kako bismo postigli ne samo e, pristojne prihode, nego i pristojni životni standard za naše proizvođače. Hvala lijepa. Gospodin Hujtema ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujemo gospodine Verman koji ste došli na naš sastanak. E, iskreno rečeno jako sam sretan što sada postoji radna skupina za tržišta poljoprivrednih proizvoda, mislim da je to vrlo važno. Imam jedno pitanje, e, da li vi mislite da će rad ove radne skupine biti uspješan? Mislim da je vrlo važno koja je uloga te radne skupine i kako vi to gledate. A sada neka detaljnija pitanja, govorili ste o transparentnosti tržišta, o E, schemama osiguranja. Da li vi, recimo kad je riječ o transparentnosti tržišta, e, razmišljate možda i o nekim negativnim efektima koji se mogu e, na negativan način odraziti na proizvođače? na primjer kad je riječ o maloprodajnim lancima i načinu kako se njihove politike mogu negativno odraziti na e, poljoprivrednike. Nadalje, da li se bavite i schemama osiguranja i da li e, ste analizirali najbolje prakse? nadalje, što se tiče financijskih instrumenata, po mom mišljenju e, to bi omogućilo poljoprivrednicima da unapred sagledaju rizike i da budu što konkurentniji umjesto da E, ovise o e, potporama iz ZPP-a. Međutim, već postoje neke e, scheme osiguranja, na primjer poljoprivredni proizvođač se može osigurati protiv nepovoljnih vremenskih uvjeta, međutim naši poljoprivredni proizvođači ne prihvaćaju baš te mogućnosti, odnosno ne koriste ih baš jako. Da li e, znate možda koji su razlozi za to, zašto e, te scheme osiguranja nisu baš popularne među našim poljoprivrednicima? Hvala. Gospodin Senra ima riječ. Gospodin Senra? Gospođa Senra, prevoditeljica se isprečava. Hvala. E, mislim da nisam zatražila riječ, ali kad ste mi je već dali, onda ću je e, reći. Imamo dakle načelo da riječ dajem svim koordinatorima, e, zato sam i vama dao riječ. U redu, hvala lijepa. mislim da stalno govorimo jedno te isto kad govorimo o tržištima. Meni se čini da sva e, da se sva naša stajališta usredotočuju na jedno te isto, a to su tržišta za izvoz naših proizvoda. Međutim, problem koji mi imamo, e, na primjer, ozbiljan problem za naš mljekarski sektor već mjesecima, a i za druge poljoprivredne sektore, dakle, problem je u, u tome što tražimo instrumente e, kako bismo na taj problem naljepili flaster. E, Dakle, pokušava se ući na međunarodna tržišta. Kada ćemo, ono što mene zanima je kada ćemo doista porazgovarati o problemima za mala i srednja poljoprivredna gospodarstva koja, izgurujem, koja izbacujemo praktički sa tržišta i koji, koja propadaju i od kojih E, vlasnici odustaju. To je ono što je važno. E, transparentnost tržišta i tako dalje, o tome smo već dugo razgovarali, međutim to nije zaustavilo krizu, odnosno nije riješilo probleme. Dakle, e, ono što je važno razgovarati o malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima, odnosno gospodarstvima, o njima treba razgovarati. Hvala lijepa. Gospodin Hojsling, da li ste vi htjeli reći? Da, izvolite. Moram iskreno reći malo sam razočaran jer kad pogledam ovaj, e, ovu radnu skupinu, da li je u tom, e, toj radnoj skupini uopće predstavnik e, poljoprivrednika, prerađivačke industrije, to su uglavnom predstavnici e, industrije, na primjer predstavnik e, firme Westflash, oni nisu baš na strani e, poljoprivrednih proizvođača. Zašto u radnoj skupini nije i jedan član koji je doista predstavnik poljoprivrednika. Vaš cilj je transparentnost, da, e, to je lijepo, već smo to čuli 50 puta, ali e, već smo imali najmanje pet izvješća u parlamentu upravo na tu temu u posljednjih pet godina. E, međutim, ono što je važno je pozicija poljoprivrednika ono što nam vi sada pričate to je sve sto puta već e, smo, to smo već sto puta čuli i o tome razgovarali. E, ako su to vaši jedini odgovori na krizu u e, sektoru poljoprivrede, onda će rezultat vašeg rada biti e, jednako loš kao i rezultati dosadašnjih takvih radnih skupina, od, toga doista neće biti koristi. Jer u prvom redu radi se o konkurentnosti mi imamo e, jedno nepošteno nepoštenu e, pravnu e, situaciju što se tiče tržišnog natjecanja a o tome od vas ništa nisam čuo nego o vrijednosnicama rošnicama. pa to ne može biti rješenje za europsku poljoprivredu jučer smo saslušali jednu zanimljivu raspravu E, dakle pitanje je da li smo mi sami naštetili našoj poljoprivredi tako što smo zapravo ukinuli regulaciju tržišta i prešli samo na liberalizaciju i na slobodno tržište. To je dovelo do katastrofe, a vaša rješenja nisu e, apsolutno nikakva rješenja jer vi samo dalje idete u tom smjeru liberalizacije i radikalizacije ovog trenda koji je već e, nanio veliku štetu u, polju, u ovoj e, dvorani nema poljoprivrednika, sad smo gdje proljeće svi su u polju. Želi se gospodin Agenju htio javiti. E, da, nisam se javio, nisam bio siguran koliko ću dugo moći ostati na sastanku. Međutim, evo, drago mi je da mogu sudjelovati. Spomenuli ste e, tržište ročnicama. Ja sam osobno sudjelovao u tome i to je nešto što radi na dobrovoljnoj bazi. Ali vjerojatno ste vrlo dobro svjesni da se priprema e, financijska uredba MIFID i to će sve skupa zakomplitirati situaciju. Ne znam zašto se to namjerava učiniti, to mi se čini kontraproduktivnim. Čuo sam da, da su tako e, veročnice nešto što samo poskupljuje hranu, ali ja e, moram, mislim da to ne šalje nužno dobar signal proizvođačima i potrošačima. Kao što znate, u e, Velikoj Britaniji organizirat će se referendum. Naš ministar poljoprivrede je među onima koji žele da Velika Britanija izađe iz Europske unije. On je načinio manifest o e, programima cijena. Ja mislim da je to dobro, to se napravilo u Kanadi i to je stvorilo tamo stabilnost. Bilo kakva e, prerađivač poljoprivrednih proizvoda želi imati stabilnu bazu oni ne mogu e, mijenjati to od jedne godine do druge bez obzira e, i tražiti niže cijene jer tako bi ispali iz igre ali ja sam shvatio da više nije moguće da proizvodim što god želim e, proizvoditi i da onda tražim od političara da mi nađu dobro tržište ne, svi moraju disciplinirano raditi i e, proizvođači i e, distributeri. Poljoprivredna gospodarstva moraju se osigurati i dobro organizirati, a E, distributeri onda trebaju kupovati samo proizvode koji su uzgojeni prema određenim normama i mislim da je to budućnost. Hvala. Sada gospođa McGinnis ima e, e, riječ. Imate riječ na dvije minute. Hvala lijepa i hvala što ste došli na ovaj sastanak. Nadam se da ćemo vas i mi o nečem pametnom moći informirati. U siječnju na sastanku smo čuli da tržišta određuju cijene. Moramo pogledati kako izgledaju tržišta i kako funkcioniraju, a ne jednostavno reći tržište je to koji određuje cijenu i sve se odvija samo po sebi. Bilo bi dobro analizirati malo više u paragrafu u kojem vi kažete da su mnogi govorili na nacionalnu regulativu i o prehrambenu lancu i neki su rekli da nije u redu ova dobrovoljan lanac. Prije svega, ono što ne kažete je da ne smiju postojati nefer prakse u trgovini. Trebamo tome stati na kraj. Mi u ovom odboru radimo na tome i radimo na tome da i drugi to e, usvoje. Drugo, ova pojam u jačanja pozicije poljoprivrednika, ali nikada se ne pitamo zašto smo dopustili drugima da toliko jačaju. Dakle, mora postojati određena potreba o tome kako oduzeti moć onim najmoćnijima u prehrambenom rancu. Netko tko je kupac e, koji odlučuje o tome koju će cijenu dati poljoprivredniku. Dobro su različite mjere osiguranja i tako dalje, ali mi kao potrošači i kada možemo kupovati jeftinu hranu, mi ne znamo e, zašto je cijena ta koja je, jer cijene nisu transparentne u e, samoposlugama. I isto tako morate paziti e, i ne možete stalno cijene rezati tamo baš kod poljoprivrednika. Gospođa Hazenkamp ima riječ. Hvala lijepa. E, dobrodošli, gospodin Verman. Htio bih govoriti o uzgoju, naročito o intenzivnom uzgoju. Malo je sektora gdje krize na tržištu se u tolikoj mjeri povećavaju, osim možda u bankovnom sektoru. Takva je sada situacija s, sada. Sada su snižene cijene i manja potražnja i e, to e, nadoknađuje se povećanjem proizvodnje ali e, to je nezamislivo jer u sektoru proizvodnje mlijeka i mesa tržište je prezašišćeno. 80% zemlje, 50% žitarica koja se uzgaja, eto, e, e, šalje se u stočarstvo. Osim toga ima puno drugih problema, klimatske promjene i sve više stakleničkih plinova. Sve je to zbog intenzivnog stočarstva. Gospodine Verman, čudno je, ali industrija koja je trebala e, načiniti jednostavno proizvesti prehrambene proizvode vodi ka žeđi i gladi. Vi ste na čelu radne skupine. Kako nam rješenje možete ponuditi? Ne mislite li e, baš da se neke subvencije moraju prestati davati kako više ne bi se e, moglo imati tako intenzivno stočarstvo? Gospođo Šrejer. Hvala. Gospođa Hazenkamp, e, moram joj reći da e, subvencije ne idu za intenzivno osočarstvo. Drago gospodine Berman da ste došli na ovaj sastanak. Već sam vas vidla e, u gumenim čizmama na vašem poljoprivrednom gospodarstvu. Marion McGuinness eh, se bavi sada određenim problemima, a eh, problem u cijeloj priči su distributeri. Ne uspijemo li sklopiti sporazum s distributerima, nećemo nikada poboljšati situaciju poljoprivrednika. Što vi o tome mislite? Nadalje, visoke cijene e, su uvijek bile nešto što je bilo prisutno u Nizozemskoj. Vi ste se uvijek za to zalagali. Pa e, ne mislite li mi da mi zapravo imamo e, loš, problematične zahtjeve u odnosu na našu poljoprivredu? Ne biste li trebali tražiti isto stvari od drugih? slično je napravljeno u SAD-u. Ne biste li morali napraviti isto sa osiguravajućim društvima? Puno sam čula o Junkerovu planu, to sve lijepo zvuči, ali zanima me što se radi konkretno. Ja sam za samoopredjeljenje poljoprivrednika. Zašto ste vi za samoopredjeljenje ili za subvencije ili nešto treće? Hvala. Hvala gospodine Verman što ste došli ovdje da predstavite radnu skupinu i ja sam zadužena za nestabilnost cijena. Moje kolege su već o tome prilično govorile, ali mislim da se moramo vratiti na određene okvire pravo na konkurentnost, nelojalne prakse, u distribucijskom lancu, a vi tražite transparentnost. Zaista ja sam i sama poljoprivrednica i zato me zanima što to zovete transparentnost. Transparentnost koja dominira tržište e, zapravo je ona koja nagriza najslabiju kariku u lancu na tržištu. I isto tako, ovdje govorimo o tome da se trebaju zajamčiti e, prihodi poljoprivrednika, jer to zapravo to znači kada se treba ograničiti nestabilnost cijena. Što vi mislite o osiguranjima i što treba e, napraviti kako da se uklopimo u druge e, regije svijeta? Ja bih imala jako puno pitanja za vas vezano za moje izvješće. Hvala. Tko god ima još pitanje, molim vas da nam to dostavite u pisanom obliku, pa ćemo mi to preslijediti stručnjacima. A sada, gospodin Dantan, izvolite imate riječ. Najpše hvala predsjedniče, hvala vam predsjedniče što ste nam dali koji trenutak. Danas govorimo o krizi i tražimo rješenja za tu krizu. No, možda bismo treba podsjetiti da prije tri godine kada smo glasali reformu ZPP-a, ista je bila utemeljena na načelu da ne treba više biti krize, da su tržišta, tržišta e, koja bi rastu na svjetskoj sceni, te da trebamo imati samo nekoliko malih instrumenata za sitna podešavanja možete zamisliti koliko ta opisana situacija nema veze s ovom. I, dakle, pitanja koja su vam postavljena su krajnje teška. Nadam se da ćete uspjeti naći neke odgovore. Ja vam želim postaviti neka pitanja koja sam u nekoliko navrata ovdje spominjala. Već evo 60 godina pravo na e, tržišno natjecanje u EU je izgrađeno u smislu da ide u korist e, potrošačima. Ta politika je u potpunosti razumljiva u prostoru gdje je postojalo samo 3 do 4% nezaposlenih. Ne bismo li trebali danas zapitati se koji je smisao koji treba dati politici za trž, politici tržišnog natjecanja u tom istom u, novom prostoru koji ima 10% zaposlenih. Dakle, koji je prioritet e, dati tržišnom natjecanju spram e, zapošljavanja? Hvala zastupnik Buda. Najviše hvala predsjedniče, bit ću kratak i ovaj put. Kada je riječ o tržištu, želim pitati da ste razmatrali ono što sam vam a to jest da se stvori jedan interventni mehanizam u kojem se vidi da postoje određena opasna tržišna postupanja, na primjer glede tržišta svinjskog mesa. Mislim da sada znamo koje su cijene na europskom tržištu. cijene se mogu spoređivati između država članica, no u, Rumunjskoj čitaju godinu dana imali smo cijenu od 0,75 eura, dakle 75 centi, što je puno niže od prosječne cijene na europskom tržištu. Dakle, potrebni su nam mehanizmi kako bismo intervenirali na tržištu i stabilizirali te cijene. To se tako odvijalo godinu dana, cijeli godinu dana u Rumunjskoj. U biti, svinsko meso se prodavalo upola svoje cijene proizvodnje. Također možemo govoriti o kalibriranju proizvoda. Jako je lako proizvoditi, ali moramo gledati ponudu i potražnju. Moramo vidjeti kakvi su zahtjevi tržišta kako bismo mogli raditi poljoprivrednu politiku, jer to je posao komisije. Ona mora izraditi odgovarajuće politike za poljoprivrednike kako bi ih omogućili da kalibriraju svoju proizvodnju. Hvala. Gospođa Hojbuh, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja sam slušala u raspravu i zapravo dolazim do zaključka da ova radna skupina gleda na situaciju na tržištu više iz pozicije prerađivača, a ne iz pozicije samih poljoprivrednih proizvođača. Govorili ste o ugovorima o tome da bi trebali biti homogeniji e, i da bi e, i e, ja se iz pozicije poljoprivrednog proizvođača pitam da li bi to za mene bilo dobro ono što radite zapravo se prilično preklapa sa e, e observatorijem za e, tržište mliječnih proizvoda dakle ja se ono što bih vas htjela pitati je na koji način dolazite do podataka E, sada se e, razmišlja i o osnivanju drugih observatorija za situacije na tržištu drugih proizvoda. E, dakle, ja ću sada na primjeru mlijeka postaviti pitanje E, mi smo unapred znali da ukidanje, ukidanje e, kvota e, predstavlja izvjestan rizik. Međutim, usprkos smo, tome smo ih ukinuli. Onda je došlo do ruskog embarga i do pada cijena na svjetskom tržištu, dakle do kompletne katastrofe. Da li vi uzimate u obzir takve mogućnosti takvog razvoja događaja i, u drugim sektorima poljoprivredne proizvodnje? Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Jari. E, hvala lijepa. Ja imam jedno dodatno pitanje koje se tiče terminskih poslova na burzi. E, dakle, može doći do toga e, da se donose odluke u vezi sa razvojem cijena u budućnosti. Dakle, kad su cijene niske, onda tražimo da se utječe na cijene pomoću terminskih poslova kada su e, visoke, onda ne. Dakle, postoje različita mišljenja o tome da li su terminski poslovi dobri ili loši. A drugo pitanje je kako, moje pitanje je e, kako e, to se skupa učiniti dostupnim proizvođačima jer e, e, to je nešto što je dostupno samo onima koji su poznavatelji tržišta. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala lijepa. Dakle ja se ne slažem s onima koji ovdje tvrde da cijeli ovaj vaš rad neće dati velike rezultate. Ja se nadam da ćete nam doista prezentirati vrlo zanimljive rezultate svog rada, a da li će to na kraju završiti u ladici, to je stvar političke odgovornosti koju mi nosimo. Jedno pitanje, najvažniji element u oblikovanju poljoprivrede, eh, poljoprivredne politike je i dalje proračun, odnosno sredstva, proračunska sredstva predviđena za ZPP. Mi dakle gotovo više da nemamo politiku koja je orijentirana na proizvode, a tamo gdje još uvijek imamo, na primjer u sektoru vina, i tu, e, tu nemamo krizu što je vrlo zanimljivo za primijetiti. Dakle, da li je to također dio vaših e, zadaća da pogledate naš proračun i mehanizme koje trenutno imamo, osobito u prvom stupu, e, u ovoj fazi u kojoj se sada nalazi naše tržište i u sljedećim godinama i da li bi možda e, trebali e, se vratiti toj politici orijentiranoj na proizvode u sljedećim godinama. Hvala lijepa. Hvala, predsjedavajući, hvala vama, gospodine Vederman, što ste tu u, okviru rada ove radne skupine. Dopustite jedno pitanje. Upravo recite mi kako napredujete glede uznapredovanja, funkcioniranja prehrambenog lanca, dakle. Zatim, što mislite o članku 222 koji se bavi o kriznim kartelima. Koji je vaš zaključak i koji su zaključci za primarne proizvođače? Nadam se da ćete o tome govoriti u svojim preporukama Gospodine Verman, hvala lijepa na informacijama koje ste nam dali. Moje pitanje se tiče e, trgovine e, živežnim namirnicama na malo. Mi imamo e, ministra u Njemačkoj koji se suprotstavlja monopolu na tržištu dvaju velikih trgovačkih lanaca, da li se bavite i time, e, tom temom. E, nadalje što se tiče situacije na tržištu mlijeka, e, mljekarska industrija nema, nije, nije u njihovom interesu stabilizacija situacije za poljoprivredne proizvođače. E, i što se tiče povezanih, odnosno razdvojenih premija, znate da je u Njemačkoj došlo do razdvajanja, da li se i time bavite? Hvala. 13% budžetu VPR-u v kraju mogu ići na... 13%. Toliki je dio proračuna posvećen na e, povišanju proizvodnje. Gospodine Flanagan, izvolite vi. Pa čak i kad bi se poljoprivrednici okupili u skupine proizvođača, opet bi imali posla s, s ogromnim multinacionalnim poduzećima koja će biti neizmjerno veći od njih. Kao što je gospođa Magidins rekla, postoje dvije stvari koje treba napraviti. Ne samo treba organizirati poljoprivrednike, već također treba ograničiti e, veličinu poduzeća s kojima e, imaju trgovinske odnose. Komisija e, progoni poduzeća Trainera, Microsofta, evo sad i Googlea, no zar ne bi trebalo odigrati sličnu ulogu i u ovom sektoru? Evo, vidjeli smo lokalno da dolazi dodatne konsolidacije u Irskoj, vidimo spajanje IBP grupe i Slaney Foods, što predstavlja 40% Ovčik mesa. Dakle, zašto dopušta takva situacija? Mali poljoprivrednici i uzgajivači će biti uvijek uništeni kada se suočavaju s velikim grupama. Dakle, najbolje je bilo ograničiti neke, ograničiti veličine tih nekih eh, grupa. Znam da se Evo ovdje kada se ide u kupovinu, po Briselu ima raznih e, deleza, raznih e, malih srednjih poduzeća, ali to je u biti nepostojeće u Irskoj. Imamo samo šačicu poduzeća koji odlučuju što se dešava, što se prodaje. Bog dragi zna što se dešava iza parvana. Dakle, što mislite o toj ideji ograničavanja e, veličina i biti malo radikalan po tome, jer na kraju slabo se tu pomaže uopće ikakvim potrošačima. Hvala, zastupnik Rope. Hvala, predsjedatelju. Mislim da ovdje obrađujemo jako važno pitanje i doista sam zainteresiran čuti što imate reći o tome. Imam ja neke svoje ideje o tome kada je riječ o tržišnom transparentnosti. Naime, što god mi rekli, to tržište neće postati transparentnije ukoliko ne donesemo neke regulativne mjere, ukoliko se ne počnemo zanimati za njih, on neće postati transparentniji. A kako bi postao transparentniji, moramo uvesti kontrolu i nadzor. Imam sljedeće pitanje za vas. Što mislite o obveznim sustavima označavanja kako bi potrošači mogli znati koliki, koliko su dobili proizvođač, prerađivač i uzgajivač. Jer u biti sav novac koji dajemo slabo, sav dodatni novac koji plaćamo teško da išta ide proizvođačima jer oni dobivaju još manje, još manje i se plaća. Dakle, prerađivač i prodavač su ti koji su se ukrupnili i koji uzimaju većinu, odnosno sve sebi i njima ne treba pomagati, oni sve sebi uzmeju. Dakle, trebali bismo nametnuti obvezan sustav označavanja i kada kupujemo nešto trebamo vidjeti, moći vidjeti koliki dio kolača ide proizvođaču. Dame i gospodo, neće više, nema više govornika na ovom popisu, više od 20 vas se do sad javo za riječ. Dragi zastupnice, vi ste prva. Dragi zastupniče, vi ste prvi prozvan, ali se niste javili za riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. E, ja sam morao telefonirati, zato sam e, bio izašao iz dvorane. Dakle, položaj proizvođača u e, u odnosu na malopradene lance već desetljećima razgovaramo o tome, ali situacija je sve gora iz godine u godinu. E, mi proizvođači se ne možemo organizirati u toj mjeri da se možemo nositi sa trgovačkim lancima. E, mi poljoprivrednici se ne možemo nositi s time i zato E, pitanje. Potrebne su nam e, čvrste mjere kao što smo prije 11 godina e, se intervenirali kako bismo ukinuli roaming, tako i sada moramo intervenirati. Dakle, ne možemo dopustiti da neki trgovački lanac ima veći e, udio na tržištu veći od 10%. E, dakle, zapišite si to, niti jedan koncern ne smije imati više od 10% na tržištu. E, I zapišite si također rok plaćanja najveći, najdulji mogući rok za plaćanje ne smije biti više od 60 dana što se tiče ugovora, potrebni su nam e, jasni ugovori i čisti ugovori što se tiče, na primjer, isporuke. Ako e, ja imam e, ugovor, međutim dođe do pada cijene, onda se nalaze svakakvi izgovori da ne preuzmu moju robu, a obrnuto ako dođe do porasta cijene, onda se inzistira da ja isporučim sve do zadnjeg grama. Dakle, to su e, objektivno e, problemi s kojima se mi nosimo i to tako ne može dalje e, to nije to se ne može nazvati socijalnim tržišnim gospodarstvom o kojem se toliko pričalo the... odbije piłeczkę odbije piłeczkę do nas panie pośle Dobro, morat ću odgovoriti gospodinu Desu. Mi smo ovo mogli predložiti još prije tri godine, gospodine Des. Dame i gospodo, mogli smo to još prije tri godine naprijed. Gospodo, imate sada 20 minuta za odgovoriti na pitanja i možete se raspodijeliti vrijeme kako eh, najviše hoćete avalanche of questions and remarks, so I will be... Uh, Pitanje je bilo zaista puno, ne znam hoću li moći o e, svima dobro odgovoriti, a moram i priznati da nemam odgovore na sva pitanja. To moram priznati jer ne mogu odgovoriti na sva pitanja. Međutim, mogu naglasiti neke od elemenata koji su se javili Prije svega postoji velika razlika između stabiliziranja cijena i razine cijena. Stabiliziranje cijena je nešto gdje možete uspostaviti instrumente kako bi e, fluktuacije cijena bile manje. Međutim, te varijacije ne mogu niti u maloj mjeri utjecati na razinu cijena jer rezina cijena jest rezultat ponude i potražnje. Radi se o temeljnoj razlici kada se odlučuje o tome što treba napraviti. Naime, ako želite malo eh, eh, održati određenu razinu cijena, onda mora napraviti određenu stvar, a ako želite izmijeniti razinu cijena, onda intervenirate na drugi način. Dolazimo iz situacije gdje je intervencija postojala, a s obzirom na izmjene ZPP-a, sustav smo izmijenili u sustav sve manje intervencija i sa sve manje upravljanja e, tržištem bilo od strane komisije, države ili nacionalnih vlasti. To je prvo što sam htio naglasiti, razliku između stabilizirana cijena i formiranje razine cijena. Drugi problem o kojem se govori o, jest e, način određivanja normi. To je vrlo važna primjedba. Mi proizvodimo mlijeko, svinjetinu, žitarice i tako dalje. Međutim, radi se o proizvodima koji su zamjenjivi drugim proizvodima na svijetu. Nastavimo li raditi tako homogenu robu koje nisu tako specifični zbog bilo kojih svojih obilježja, regionalnih ili nekih druge koje e, mogu obilježiti taj proizvod, onda se nosimo sa svjetskim tržištima. Međutim, ako se koncentriramo na to da e, napravimo norme kvalitete porijekla dobrobiti životinja te ako se to i označi a to je jedna od primjedba koje smo čuli da se treba obvezati stavljanje takvih oznaka dakle to je sasvim sigurno put koji se može razmotriti govorimo o kvaliteti o povećanju kvalitete i o načinu da se izađe iz tih homogenih proizvoda i to govorim već više od 30 godina, ali i dalje proizvodimo homogene proizvode. Mislim da je veliki zadatak za proizvođače ovdje da izabere što žele. Treća primjedba odnosi se na gospodarstva malih, srednjih i velikih razmjera. Jasno je da se općenite mjere za ublažavanje posljedica globalnog tržišta, da je to jedno, a da je sasvim drugo da se pokuša u nekoj zemlji spasiti što je veći broj malih ili srednjih poljoprivrednih dobara. To su dvije različite stvari. Kada sam radio u Nizozemskoj, zalagao sam se za to da postoji različita politika za mala i srednja gospodarstva u onim regijama gdje su ona nužna e, da se održi određeni krajolik ili e, da se radi o određenim uslugama koje mogu pružiti koje nisu samo za usluge u poljoprivredi. I tu vrstu politika e, se nastavilo raditi razvojem ruralnih politika. Međutim, nije jako učinkovito imati jedinstvenu politiku za različitu vrstu poljoprivrednih gospodarstava, jer postoji velika razlika među onima koji su mali i onima koji su veliki veliki proizvođači mogu se koncentrirati na situacije na svjetskim tržištima i oni moraju biti svjesni izbora koji su načinili te postupiti najbolje što mogu. Instrumenti o kojima sam govorio su jako dobri sa stanovišta radne skupine za velike proizvođače, ali za male poljoprivredne proizvođače potrebne su drugačije politike. I oni dakle nude drugačiju vrstu usluga potrošačima i zapravo ih treba nagraditi na drugi način kako bi oni iz javnih usluga dobivali određene prihode. Četvrta primjedba odnosi se na politiku tržišnog natjecanja koja je bitna stvar. I ja jesam zaista poljoprivrednik, uvjeravam vas, i eto, koristim prilikom da odgovorim jednom od vas koji je rekao da E, i nema poljoprivrednika u ovoj dvorani. Ne, mogu vam se okladiti, ajmo pomusti kravu i ko će biti prvi od nas dvojice koji će pomusti kravu. Nemam zato nikakvu potvrdu, ali e, iako nisam 30 godina to radio, uvjeren sam, uvjeram vas da to znam raditi. Dakle, bitno je pitanje kako poljoprivrednici mogu međusobno surađivati. Naravno, zadruge postoje, ali imamo ih mnogo. Na koji način možemo stimulirati e, zadruge kako bi one radile više nego li sada? A onda trebamo vidjeti što da radimo s tržišnim natjecanjem. Međutim, prvo moramo vidjeti jesu li poljoprivrednici spremni pružiti ruke jednim drugima, sklopiti dogovor i e, nešto zajedno raditi smanjiti zakone o tržišnom natjecanju za takvu vrstu suradnje, naročito kad se radi o strani potražnje, je nešto što trebamo pokrenuti. Ali nemojte početi s krive strane te problematike. Sve e, što ste rekli uzimam ozbiljno. Međutim, jedan element vezano je za nepoštene prakse na tržištu. Gospođa McGinnis je rekla da bi eh, trebalo o tome razgovarati malo više u dubinu. Ja bih rado s izvjestiteljicom o tome govorio. A također bih htio razgovarati s gospodinom Dantenom, možda u jednom manjem krugu, mislim da bi bilo jako dobro da razminimo mišljenja. I još e, posljednji odgovor s moje strane. Posljednja primjedba gospodina Desa, koji je tako impresivno i sa snagom govorio o onome što treba napraviti. Da, proizvođači su sasvim sigurno slabi i nisu ojačali pozicije. Međutim, kao što sam ranije rekao, a i na proizvođačima je također da se e, osobe na vlastite noge i da zatraže međusobnu veću suradnju. I tek tada ćemo moći govoriti o tome koliko zakon o tržišnom natjecanju sprečava da se e, bolje da bude bolja situacija na tržištu i određuje formiranje cijena. Radna skupina inače e, će dobro razmotriti sve što smo danas čuli jer mi cijenimo mišljenje Europskog parlamenta i pona osob ovog odbora. Hvala lijepa. Gospodine Hojsling, hoćete li prihvatiti okladu o muždi e, krava? Gospodine predsjedniče, rado prihvaćam ovu okladu. Ja imam krave doma, ali e, pitanje je što bi trebao biti rezultat rada ove radne skupine. To je pitanje. Šalio sam se, naravno, šalio sam se. Hvala Evo, mogu govoriti i francuski, bude li to moguće. Prije svega, želim se zahvaliti organizatorima ovog sastanka na e, mogućnosti da se ovdje nađemo i razmijenimo mišljenja. Mi u mi smo u komisiji zapravo na nekako individualnom svojstvu, ali ja predstavljam tvrtke koje su u donjem dijelu tog lanca i mislim da je vrlo korisno da vodimo ovakvu raspravu. naš e, je stav da se sada vode određene rasprave u okviru samog odbora i mislim da je važno da raspravljamo o tim pitanjima. Naime, u Europi postoji izuzetna poljoprivredna i poljoprivredno prehrambena proizvodnja. Postoji niz načina proizvodnje lokalnih i regionalnih tradicija. Imamo specijalitete, često vrlo e, fino iznijansiranu proizvodnju. A u našim dućanima i drugdje ustanovili smo da što vrijeme više odmiče, što više potrošači žele kvalitetne lokalne proizvode koji su dobro osmišljeni i e, e, e, koji su dobro napravljeni. Mislimo da je to stvarno važno i jako je važno da možemo raditi na stvaranju mehanizama koji će uroditi proizvodima što veće dodane vrijednosti u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru. Malo prije se spomenulo, su se spomenula vina i vinarski sektor je tako e, postao dovoljno dobar sektor da lakše prebrodi krizu. Drugo, čini nam se jako važnim da se zna da poljoprivredni proizvodi nisu oni kojima se može upravljati na tržištu kao bilo koji drugi proizvod. Zato što mjere adaptacije njih je teže usvojiti, naročito kad se radi o uzgoju. A čuli smo da je upravo taj uzgoj sada e, problematičan jer e, kakva je situacija u strošarstvu smanjiti broj grla, to je nešto što je gotovo nemoguće s obzirom na ulaganja koja su učinjena. Prema tome treba napraviti okvire koje će uzeti u obzir specifičnosti tih poljoprivrednih proizvoda koji su potvrnuti mnogim e, atmosferskim prilikama i situaciji na tržištu. Kolektivno bismo se morali posvetiti e, upravljanjem rijetkosti proizvoda jer u osnovi su cijene niske kada ima previše proizvoda kada je ima previše ponude u odnosu na potražnje. Ako žitarice postižu dobru cijenu, nitko ne kaže da je to zbog e, velikih distribucijskih lanaca koje e, traže takve proizvode. A stvarnost je takva da se moraju unavnotežiti tržišta, odrediti koji su minimumi. A ZPP je otišao predaleko, nije osmislio neki instrument u tom smislu i mislim da je to jedno od temeljnih e, postavki naše radne skupine. Treći element koji nam se također čini korisnim jest na koji način e, možemo uzeti e, poslovne aspekte u obzir poljoprivrednih gospodarstava velike tvrtke žive uz male tvrtke, a te velike tvrtke koje se čine vrlo jakima to nisu uvijek. Male se razvijaju i zauzimaju mjesta u našem eh, ekonomiji, ali eh, mora im se dati mogućnost razvoja kada vidim situaciju kakva je sada, naročito onu koju najbolje poznajem s Karfurom koji je pristanu šest europskih zemalja, vidim da mnogi problemi poduzeća nisu riješeni. U našem sektoru, kao i u drugim sektorima, ako imamo previše dugova, sigurno ćemo se naći u teškoćama. Ne možemo živjeti u kontekstu gdje su dugovi previše značajni. A danas e, možemo ustanoviti da postoje situacije u nekim poduzećima koje su vrlo komplicirane, a problem e, zaduženosti nije dovoljno riješen. Živimo u e, tržištima gdje postoji suzav rizika. Mi stalno analiziramo rizike i moramo tražiti načina uz dobre mehanizme kako bi se rizici smanjili, jer svako poduzeće mora pretpostaviti hoće li doći rizik, izbjeći ga i znati njime upravljati i izbjeći da on postane prevelik. Evo, to je samo dio onoga što muči poljoprivrednike. Hvala. Predsjedavajući, veliko je zadovoljstvo biti među vama. Postavljena su neka pitanja koja su bliža mom polju, a to je tržište ročnica i, i derivata. Naš risk management za ročnice u većim poljoprivrednim gazdinstvima je situacija takva da vidimo da veće farme koriste e, ročnice a neki drugi agregiraju svoje mogućnosti da to prodaju. Dakle, to su pravi ugovori eh, za ročnice, ali to je nešto što može biti od koristi za manje poljoprivrednike. Naravno, za neke poljoprivrednike nije moguće koristiti ročnice uopće. Sad razmišljam o nekoj dobroj analogiji. Puno je bilo riječi o mlijeku, a u Švedskoj imamo jednu jedno ogromno poduzeće, jako moderno, koje se bavi mljekarstvom, koje je stvoreno prije 70 godina i cilj je bio da budu učinkoviti. Dakle, stavljen, možemo staviti svo mlijeko u jedan rezervoar i onda dođe, izađe standardno mlijeko. A kad bi sa to francuzi, italijani napravili e, sa crvenim ili bijelim vinom, onda bismo imali standardno vino. Sad, možda manji poljoprivrednici ne bi koristili ročnice za određene proizvode i ne bi dobili izvukli korist iz toga, ali za E, žitarice im to može biti od korist, na primjer. Još jedno pitanje je bilo e, trenutna kriza i niske cijene. Da li ćemo nešto učiniti kako bismo riješili taj problem? Pa koliko razumijem naše zadatke, cilj je da nađemo neke preporuke za a koje, za koje će trebati vremena da djeluju tako da to neće iminentno promijeniti situaciju, ispravite me ako griječim. No, tržište ročnicama pruža ne samo mogućnost da se osigura da se prebaci rizik sa poljoprivrednika na nekog drugog, jer rizik je poput energije, možete ga transformirati, premjestiti, ali neće nestati. Ako ne ode od e, poljoprivrednika, ostat će kod njega. Dakle, ročnice nude određene mogućnosti što znači da se pruža mogućnost da se prodaju budući prihodi. Tržište ročnice jako je mlado za e, mliječne proizvode u Europskoj uniji, dakle 2011. je počelo do tada se, u, evo, dakle ovo vrijeme se uči. Jedan gospodin iz Jedne kraljevine koji je gore bio pri vrhu, koji izgleda više nije tu, spomenuo je MIFID 2. To je zakonodavni rad koji je drugdje izrađen u Europskom parlamentu i to će naravno imati učinak i na ovo. Eto, ja mislim da sam obradio ovaj svoj dio Najljepša hvala. Ako dopustite. Bilo bi dobro sagledati europsko tržište kroz svjetsko tržište. ZPP sve više ovisi o onome što se događa i u drugim dijelama svijeta. I naši odnosi s ostatkom svijeta oblikovani su sporazumima koji obuhvaćaju cijeli svijet, bilo da se radi o sporazumima s Mercosurom, Novi Zelandom, Australijom. Dakle, ako to ne vidimo, onda ćemo se morati pozdraviti s europskim modelom poljoprivrednog uslanja. Ili ćemo imati potpuno liberalan transparentan i liberalan e, sustav tržišnog natjecanja ili ćemo pregovarati s partnerima i pokušati očuvati ono što je preostalo od našeg europskog poljoprivrednog modela. Nema trećeg rješenja. Vertikalne, vertikalna integracija ključ je konkurentnosti. Naši partneri to su već napravili. Dakle, uz vertikalnu integraciju znači da ćemo morati preoblikovati e, ulogu proizvođača, posrednika i u biti ponovno osmisliti pravila. A ukoliko naše financijsko tržište ne uspije dovesti u red naš sustav, zbog kojeg smo i dobili krizu s kojom se mučimo. Naime, poljoprivreda je jako ovisna o volatilnosti, vremenskim uvjetima i tako dalje. Dakle, s obzirom da to nismo se uspjeli urediti do sad, to znači da moramo promijeniti svoj stav. Odnosno gledišta, a računamo na vas da nam pružite između ostalog i neka od tih novih gledišta. Povjerenik Hogan kaže da čeka e, rezultate vašeg rada, draga radna skupino. Tako da je pred vama doista važan i velik zadatak koji treba realizirati. Ja molim i drugi zastupnike da posredstvom tajništva upute ovoj radnoj skupini dodatna pitanja i komentare. Izvješće će biti izrađeno na eh, jesen, tako da nam je ostalo još malo vremena. Mislim da je ova rasprava bila jako važna, bila nam je od velikog eh, značaja razgovarali smo o raznim temama, no to je naš zadatak, moramo se baviti raznim problemima. Ukoliko nema drugih pitanja i komentara, želim zahvaliti našim gostima i stručnjacima. Najljepša hvala na nazočnosti i hvala što ste sudjelovali u ovoj razmjeni gledišta s nama. Želim zahvaliti i zastupnicima jer su bili jako brojni velikom broju se odazvali na poziv za ovaj sastanak. Što se tiče našeg dnevnog reda, ja vam želim sada predstaviti rezultate sastanka koordinatora. Ukoliko se nitko ne protivi, možemo rezultat smatrati usvojenim. Pod stavkom e, razno, ljubazno ću zamoliti kolege iz Nizozemske za pomoć. Izgleda da nizozemsko predsjedništvo želi nametnuti čak i više norme za emisije amonijaka. Nizozemsko predsjedništvo navodno želi povećati postojeća obvezujuća pravila i norme. Sljedeći sasnak bit će održan 24. svibnja. Gospođo Aguilera, javili ste s Hvala. Što se tiče koordinatora, ja sam evo gledala i nisam uvidjela da smo se dogovorili mm, o ovome. Dakle, dobro, nisam razumjela pitanje. Dakle, evo ja kad pročitam ovo pitanje, kad vidim tekst ovdje, činom se da je pitanje neko drugo. Tako da vjerojatno nismo razgovarali o samom pitanju koje će se postaviti na plenarnom zasjedanju. Ispričavam se, bio sam odsutan od koji trenutak. Možete ponoviti? Ovdje u zapisniku sastanka, kada se govori o netarifnim carinskim o netarinskim preprekama, e, ovo nije izričito navedeno. Dakle, o tome se radi, jel, o necarinskim preprekama. Predsjednik. Ovo usmeno pitanje, to je bio moj prijedlog. Na moj prijedlog je to uključeno u pitanje, no ako treba raspraviti dodatno o tome, ja sam otvoren za, raspravu, otvoren za Dame i gospodo, ako sam dobro shvatio, možemo zaključiti sastanak. Evo, gospodin Vojčahovski poziva vas u konobu na trećem katu u šest i Imam drugi komentara, pitanja. Dakle, ponovno se sastajemo 24. svibnja imat ćemo još jedan sastanak posvećen mljekarskom sektoru. Najpša hvala, zaključujemo ovim sastanak.